Dear Štovani kolegice i kolege, dobar dan svima. Drago mi je što vas mogu pozdraviti, a isto tako i predsjednika Marija Dragija. I to vezano s naš dijalog i monitoringa, što je ujedno i posebna e, prigoda i to iz dva razloga. Prvo zbog toga što slavimo 20. godišnjicu eura. To smo obilježili na plenarnoj sjednici, a isto tako ovo je neposredni e, sastanak odbora za ekonomske i monetarne poslove nakon ovog događanja. Isto tako je specifičan ovaj sastanak e, zbog jednog dodatnog razloga, a to je, je zadnji puta e, što se predsjednik Dragi pojavljuje na našem odboru tijekom ovog saziva. Stoga smo odlučili da vam uručimo i poklon i da vam se zahvalimo na suradnji, na izuzetno bliskoj suradnji sa ovim našim odborom i moram istaknuti da je na na visokoj razini transparentnosti koja se odvijala te isto tako i nad e, sagledavanje e, svih zadataka koje Europska središnja banka ima i koje ste vi naravno e, branili vezano uz neovisnost SBA. Naravno i neki drugi instrumentari dijaloga pokazali su da možemo zajedničkim snagama imati s jedne strane neovisnost ESB-a, e s druge strane otvorenu Europsku središnju banku koja je otvorena i prema dijalogu sa Europskim parlamentom. Stoga bismo na tome upravo željeli zahvaliti, a isto tako uzevši u obzir sve ono što ste vi učinili e, upravo za Europsku uniju za ekonomsku i monetarnu uniju, a isto tako i za našu valutu koju upravo sada slavimo, a mnogi naši kolege su i prepoznali to i želim E, na taj način obilježiti i zahvaliti na svemu onome što ste učinili. To je zapravo bilo fundamentalno da bismo zaštitili našu valutu, spasili našu valutu, da bismo očuvali integritete same valute, te bismo e, vam odati e, poštovanje i, i dati svakako i uručiti vam ovaj poklon Hvala vam lijepa. Hvala. A sada kolege i kolegice koji se žele uslikati sa... Eto, upravo obilježavajući ovaj zadnji monetarni dijalog u parlamentu, možda ipak da se uputimo u donji dio naše dvorane. So. Dobro, sada možemo prijeći na e, našu monet ideologiju. Ja sam već e, puno riječi e, dakle izrekao, svi smo pročitali i same zaključke. Isto tako zaključke Eh, upravnog vijeća SBA, te isto tako i procjena ekonomskih eh, izgleda, te isto tako monetarne politike koje ostaju eh, na istom tragu i isto tako monetarna Agregacija štoga, evo dajem vam riječ, e, predsjednik Dragi, na vašem uvodno izvan. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala vam. E, cijenjeni zastupnici i članovi odbora za ekonomske i monetarne politike, hvala lijepo na ovom velikom iznenađenju. Zaista sam počašćen što ste mi uručili ovu ploču spomen ploču i hvala vam lijepa doista na ovome, ovo veliko iznadženje. Što dame i gospode, zaista je e, ugodno biti ponovno u Europskom parlamentu i pojaviti se pred vašim odborom za ekonomske i monetarne poslove. Drago mi je što ste vi odabrali projekt Euro i e, njegovo dostignuće u zadnjih 20 godina kao temu naše današnje rasprave. Ja bih e, započeo sa samim sadržajem, a a što se tiče samih internih i eksternih dimenzija europodručja, nakon toga bih se osvrnio da izgrađujući sve ono što smo do sada ostvarili, da je naša isto tako i obaveza da i napredujemo kako bismo osigurali eh, sve pogodnosti eh, eura koje se mogu u cijelosti iskoristiti. Euro je uveden kako bi se produbilo jedinstvene tržište, te isto tako kako bi se očuvao njegov integritet. To je nastavak europskog projekta, a kada je riječ o smanjenju prekograničnih barijera, zajedničkih poduhvata i zajedničkih politika koje su na tragu tome, slijedi se duh svega onoga što je već zapravo zapisano u Šumanoj deklaraciji 1950. godine. Izgrađivanje Europe kroz konkretne e, postignuća i ostvarenja. Kao rezultat toga naše gospodarstva su integrirana i to sve do jedne točke koja je zapravo bila nezamisliva i to prije ne tako davna vremena. Euro je zapravo bio je zamišljen kao jedna valuta koja će se vjerovati, koja će dati stabilnost. Euro je dao dvije, dva desetljeća stabilnosti cijena i stvoreno je povjerenje kad je riječ isto tako i o štednim ulozima samih građana. Stabilne cijene su omogućile da se nastave investicije, da se stvare nova radna mjesta. Danas imamo više od 20 milijuna evropljana koji su zaposleni, a usporedbi prije 20 godina u 19 zemalja koji čine europodručje imamo ovu zaposlenost koja je zabilježena. A od kreacije samog eura sama radna snaga jest sudjelovala e, dakle sa 57,5% e, na 75% na najvišu razinu uopće e, u ovom zadnje dva desetljeća. U ova dva desetljeća od postanka eura bile su doista jedinstveni. Prvo desetljeće je bila kombinacije 30-godišnje periode makroekonomske stabilnosti s jedne strane, koja se isto tako poznaje pod nazivom velika omjerenost. Inflacija koja je bila otprilike prosječno 2%, ESB je osigurao stabilnost cijena prije svega prilagođavajući ove kamatne stope. E, druga dekada je bila najgora ekonomska financijska kriza od Velike depresije. Imao sam priliku raspravljati na dugo i na široko i tijekom plenarno sjedanje prije dva tjedna o događanjima kao odgovor na krizu morali smo iskoristiti novi instrumentari kako bismo očuvali učinkovitost naših monetarnih politika i stabilizirati samu ekonomiju u europodručju. Zahvaljujući kolektivnim nastojanjima svih europskih građana, Europodručje jest zapravo se opravilo od krize. Same rezultate koje vidimo, one određuju, te isto tako imamo pitljive rezultate 22 tromjeseća ekonomskog rasta, a isto tako stopa nezaposlenosti na najnižim razinama od listopada 2008. godine rast plaća i prihoda e, također se može zabilježiti. Međutim, u zadnjih nekoliko mjeseci e, same informacije koje doperu do nas e, pokazuje da su slabiji, odnosno da je e, vanjski utjecaj potražnja prema specifičnim faktorima ipak u smanjenju sama nedostatke kada je reč o geopolitičkim nepredvidivostima, isto tako kada je reč o protektivističkim mjerama koje isto tako e, daju svoje breme u ekonomskom smislu. Istovremeno e, sami uvjeti, e, dakle isto tako i razvoj tržišta rada, te isto tako i porast cijena rada, te isto tako e, podupiru ekspanziju eura, te isto tako smanjuju pritisak na inflatorna kretanja. Time se zapravo osnuje naše povjerenje stvara, isto tako kada je o konvergenciji, isto tako i o e, 2%, odnosno nešto ispod 2% inflatorne stope kretanja. Kad je riječ o e, monetarnoj politici, stimulus mora ostati da bi se poduprlo izgradnja e, unutarnjih e, i oduprlo unutarnjim prizicima cijena, te isto tako u sredinočnom planu držale cijene pod kontrolom. Ovo će pak biti upravo kroz ključne, odnosno kamatne stope e SBA, te isto tako e, i kad je riječ o imovini, imovinskim strukturama e, samo upravni vijeće SBA sav instrumentari smatra pregodljivim kako bi se očuvalo, kako bi i inflacijska stopa išla prema onoj stopi koju želimo i to na održivi način. Same prednosti europodručja i same prednosti eura nisu samo ograničene samo na internu dimenziju Europske unije. E, zajedno sa e, gospodarskim i monetarnom unijom e, dozvoljava se da se uspostavi suverenost koja bi inače bila izgubljena upravo kroz individualizaciju zemalja, a kad je riječ o e, zapravo jednom globalnom svijetu u nastajanju. Kao što smo već e, vidjeli kod samog stvaranja eura, euro je simbolizirao jedinstvo e, europskog kontinenta koji će biti bolje se udupreti svim globalnim utjecajima. Naše zajedništvo u ekonomskom i monetarnim smislu daje nam jednu veću ulogu u međunarodnim pregovorima, a isto tako izgrađuje naše kapacitete kako bismo utjecali e, upravo gospodarske odnose, a to su riječi koje je izrazio Jacques Delors u svom Delorom izvješću koje je već jako dobro poznato. Pri u zadnjih 20 godina euro je postao druga najvažnija valuta na međunarodnom planu negdje između 20 i 40% globalnih e, inozemnih rezervi, a isto tako i valutnih transakcija, e, međunarodni dug, te isto tako i gospodarski odnosi denominirani su upravo kroz euro. Preko 50 zemalja ili teritorija koriste ili vezuju svoju valutu uz euro. I ova je upravo globalna pozicija daje prednosti s jedne strane, smanjuje se trošak transakcije u međunarodnoj trgovini kako europodručje e, postaje time konkurentnije, a isto tako i dodaje likvidnost e, europodručju i financijskom tržištu na europodručju. Dozvoljava isto tako da e, domaći i inozemni investitori alociraju svoje ekonomske resurse daleko učinkovitije, te isto tako smanjuje isto tako financiranje za one koji posuđuju novac u euru i za financijske institucije i za javna službe koje isto tako koje imaju prednosti, ali isto tako i porezni obveznici i sama domaćinstva koja se zadužuju u euro. Naravno, međunarodna uloga eura daje svoje izazove kao što je veća eksponiranost globalnim e, kretanjima na međunarodnom planu, te isto tako i kada je riječ o transmisijskim procesima monetarne politike. Međunarodne prednosti kada je riječ o zajedničke valute idu zapravo iznad monetarne politike kao takve i u svijetu sa dubokim financijskim e, poveznicama na svim razinama, međunarodna kooperacija je zapravo od predstavnog značaja. Možemo daleko učinkovitije promovirati evropske ideje i interese tako što imamo jedan jedinstveni glas. Glas europodručja je bio presudan kada je riječ o e, na neki način očušćivanju regulatornog okvira nakon financijske krize. Danas upravo jedan jedinstveni mehanizam nadzora jest najveći e, bankovni mehanizam nadzora na međunarodnoj razini, te isto tako se i dalje izgrađuje, te isto tako na neki način utječe i na međunarodni okvir nadzora. S obzirom da je isto tako i financijska kriza i kada smo imali e, krizu, sama uloga eura čini se da je zapravo e, uloga e, nestajala. Međutim, kao važna valuta i kao glas međunarodne trgovine ostala je stabilna kao euro u međunarodnom planu, a kad je riječ o isto tako i globalnim tržištima, uloga je narasla. Ovo ovaj smanjenje E, uloge jest e, monetarna i ekonomska unija koja je bila eksponirana prema globalnoj krizi, a što se tiče otpornosti gospodarske i monetarne politike, arhitekture, te isto tako i monetarne fragmentacije koja je zapravo poduprla ovu eroziju značaja eura. Međutim, stabilnosti financijskih kraha, isto tako likvidnost, ključni su determinante kada je riječ o međunarodnoj ulozi neke valute. Evropske politike sada zapravo veću pozornost smjerenju kad je riječ o e, pozivu da euro E, postane e, značajan na međunarodnom planu i da zauzme značajnu ulogu. Euro Summit iz prosinca 2018. godine pokazao je da zapravo želi e, na neki način pospješiti ovu ulogu euro u svijetu. Međunarodna uloga eura mm, zapravo podupire se upravo kroz proces samih e, gospodarskih politika u europodručju, a isto tako i produbljene i sveobuhvatne gospodarske i monetarne unije koje se time stvara. A to pak iziskuje daljnje e, nastojanja da se dubinski povežu same gospodarske aktivnosti, a u zadnje dvije godine bez svake dvojbe pokazali su koliko je izazovna e, gospodarski rast i stabilnost e, kao takva. Ovo je bilo točno i kada je riječi unutar, a tako i izvan europodručja. Međutim, moramo kazati da ove dvije godine su nam pokazale i ukazale na to da ovakav zajednička podjela može se kolektivno zapravo savladati kako bismo u cijelosti vidjeli same prednosti eura. Moramo imati istovjetne komponente koje euro e, je činio upravo u 1999. godine. S jedne strane trebaju nam nacionalne reforme kako bismo promovirali održivu ekonomsku konvergenciju e, pod bilo kojim monetarnim sustavom e, veći potencijal rasta može se ostvariti samo kroz kontinuirane reforme i provođenje kontinuiranih reformi. Proces konvergencije zapravo je pod pomognut nekoliko faktora, a upravo to je i ključna odgovornost samih država članica. S druge pak strane, Europa može učiniti ovu razliku kad je reč o potpori ovakvim reformskim koracima sve zajedno, svi zajedno e, čini nam jedan e, zapravo prednost e, u konkurentskom smislu i to moramo kapitalizirati. Prvo, možemo izgrađivati na sinergijama između ekonomske i monetarne unije s jedne strane i jedinstvenog tržište. S druge strane, jedinstveno tržište je najznačajniji instrument koji može otvoriti mehanizam i povećati produktivnost. Prije svega kada je riječ o e, pravoj e, jedinstvenoj uniji unutarnjeg tržišta, a isto tako refinanciranje poduzeća i privatnih domaćinstava, te isto tako inovacija neće biti jedini korisnici, već će omogućiti se diversifikacija, te isto tako je omogućiti diversifikacija lazećih aktivnosti na lokalnoj razini, tako zvani e, podjela rizika na privatnom planu, a kad je reč o otpornosti gospodarskog sustava, to može biti predstavnog značanja. Drugo, Zapravo sam projekt, projekt treba dovršiti koji je iniciran tijekom krize, a to je bankovna unija zajedno sa e, tržištem e, unijom tržišta kapitala. Jedna bankovna unija e, će bi zapravo dovela do podjele rizika, a kada po, usporedimo europodručju sa SAD-om, tu vidimo da zaostajemo. Sam podjel rizika na privatnom planu mora se poduprijeti i drugim politikama s tim u vezi mi bismo svakako trebali e, stvoriti i izgraditi povjerenje u našu fiskalnu politiku e, kako bismo e, na kraju imali jednu zajedničku politiku i na nacionalnoj razini. Upravo ove akcije mogu se podupreti i na europskoj razini, a upravo kroz nedavnu odluku da se lansira instrument konvergencijske naravi i koji bi bio upravo potrebljiv i za europodručje kako bi se ciklična kriza u budućnosti mogla savladati ova dva razine antišokovnih mjera, e, privatni segment, e, a s druge strane kontracikličan kroz fiskalne instrumente na nacionalnoj europskoj razini, moraju se međusobno in dovesti u interakciju i biti učinkoviti u oba smjera. Kako bi se ove reforme provele, ovo nije samo idealistična pozicija, niti je u utopističko ako ćemo biti zajednički na istom tragu. A na Eurosummitu u prosincu e, sami predsjednici e, države vlada opredijelili su se za e, očušćivanje ekonomske i monetarne unije. Ako želimo doista shvatiti sve prednosti eura, moramo ovo kapitalizirati i prenijeti ovo sve skupa u konkretne političke mjere i akcije. Gospodine predsjedniče, Štovani zastupnici i članovi odbora za ekonomske i monetarne poslove, ja sam koristio riječ nekoliko puta zajedno, zajednički. A s obzirom da je ovo posljednji puta da ćemo biti zajedno u ovom sazivu, e, dozvolite da nekoliko riječi uputim vama osobno. Ja bih vam svima želio zahvaliti na ulozi i koju je odigrao ovaj odbor u zadnjih nekoliko godina. E, moje prvo saslušanje ovdje, sjećam se da sam zapravo imao prvu zadaću demokratske uračunljivosti kada je riječ o Europskom parlamentu i koliko sam bio zahvalan na svemu onome što sam tada mogao iznijeti. Naravno, e, slijedilo još mnogo saslušanja i svakako ESP će biti E, netko na kog se možete osloniti svakako u svojoj neovisnosti i u svojih monetarnih politika. Ali sam isto tako je zahvalan na potpore koje je ovaj odbor uvijek iznio kad je riječ o akcijama ESP a To je jedna iskrena i stvarna potpora jer se zasnivala na glasu europskih građana, a isto tako to je presud na važnosti jer je to pomoglo ESB-u kroz teška vremena kroz koje smo prošli. Kao suzak zakonodavac, e, vaša uloga je bila e, presudna kad je bila riječ o e, snažnim reformama koje su osnažile našu Europsku uniju. Ovaj odbor, Europski parlament, bili su, po mom iskustvu, zaista dobar prenositelj svih eh, onih eh, traženja evropskih građana. Samo na taj način upravo povjerenje u zakonodavstvo i u zakonitost evropskih institucija može se izgraditi, a isto tako omogućuje se da se ostvare jedan učinkovitija i uključiva Evropska unija. Kao što sam već nekoliko puta istaknuo, građani su tražili, a parlament može upravo e, učiniti da Evropska unija postane e, savršenija koja će građanima omogućiti i fizičku, ali i gospodarsku sigurnost promovirajući vrijednosti otvorene demokracije i e, slobodnog društva. Hvala vam lijepa na vašoj pozornosti, a sada vam stojim na raspolaganju za pitanja. Hvala. Thank you very much. Hvala vam Hvala na ovim doista ljubaznim riječima i koje ste izrazili prema našem odboru i parlamentu, a sada bih e, pozvao e, progovornika Marko Zafervara. Hvala gospodine predsjedniče drage, ja se ispričavam što on se obraća na njemačkom jeziku. Pokušat ću barem to učiniti kao bavarac. Gospodine predsjedniče drage, kao u ime kluba EPP-a želim vam se zahvaliti i na vašem otvorenom pristupu. E, u ime kluba EPP-a od srca vam se zahvaljujem na zaista vašem otvorenom pristupu koje ste uvijek iskazivala i sve mogućnosti koje ste iskazali kako bismo upravo mogli uspostaviti dijalog ne samo na razini odbora, već i kad, je, kad su državane posjete i u Frankfurti, na mnogim drugim mjestima i prilikama e, kada smo se mogli susresti. To smo cijenili, to je zaista jedna razina koja svakako moraju i potencijalni nasljednici morati uzeti u obzir. Dva pitanja. Europska komisija je nedugo obznanila jednu e, mišljenje gdje zapravo navodi međunarodnu ugu eura, a isto tako i euro kao rezervne valute koje posljedice će to imati za vas e, vezano uz monetarnu politiku i da li vidite da e, dakle e, banka, nacionalna banka sad koja kontrolira glavnu valutu, da li će imati restriktivniju monetarnu politiku nego što to ima SB kada mislite da će doći do osnaživanja monetarne politike, a prije nego što budemo pod većim pritiskom kada je riječ o kretanju kamatnih stopa. Europski revizorski sud e, provjerava e, prihode i rashode Europske unije, a kako je gospodarstvo kao takvo, ali isto tako ekonomičnost samog gospodarstva, ali time i Europsku središnju banku. Revizorski sud e, kad je bilo rečeno analiza i kada je analizirana sama mogućnost mehanizma nadzora, a isto tako i mogućnost odgovora na krize, to nije zapravo ključno e, za centralnu banku. Međutim, Europska središnja banka nije u na način stavila na raspolaganje svu dokumentaciju kako bi se e, provela ova revizija. Možete li odgovoriti zbog čega Europska središnja banka odbija adekvatnu suradnju sa revizorskim sudom? Hvala vam lijepa. Hvala, pa poslali ste dva pitanja. Dakle, kako bi proširena uloga eura utjecala na monetarnu politiku. Pa kao prvo trebamo doći do toga i trebamo si postaviti pitanje zašto naša međunarodna uloga nije toliko značajna koliko bismo pretpostavili prema snazi i veličini gospodarstva europodručja. Odgovor je vrlo jednostavan. Treba dovršiti bankovnu uniju, uniju tržišta kapitala i onda ćemo imati jedan međunarodni financijski sektor koji možemo uspoređivati sa onim SAD-a i također će euro imati značajnu međunarodnu ulogu usporedivo sa onom dolara. Dakle, ne postoje neke nužne veze između e, međunarodne uloge eura i monetarne politike, ali svakako moramo više nego što činimo danas voditi računa o utjecaju na druge jurisdikcije, ali e, to već činimo i danas, no u svakom slučaju ta bi veza bila u tom slučaju daleko snažnija. Kada je riječ o ovoj labavoj monetarnoj politici, pa ne čini mi se da je tako. SAD je započeo sa kvantitativnim popuštanjem davno prije nas, sada su prestali s time, ali i u poslovnom ciklusu su na drugoj točci, tako da teško da možemo uspoređivati stupanj labavosti pod navodnicima neke monetarne politike, ali istina je da je SAD sa ovim mjerama započeo davno prije nas. Evo, to je odgovor na vaše prvo pitanje. Drugo pitanje odnosi se na Europski revizorski sud. Osvrnut ću se da na detalje, ali je sigurno da nastojimo surađivati to i činimo i izradili smo otprilike 500 dokumenata na njihov zahtjev, 6000 stranica, imali smo 38 sastanaka i e, konferencija na daljinu sa europskim revizorima i dostavili smo im sve informacije na njihov zahtjev, naravno u okviru naših mandata. Prema ugovoru, mandat Revizorskog suda je razmatrati operativnu učinkovitost upravljanja ESB-om i to ograničenje tog mandata je zakonodavac svjesno zadao kako bi sačuvao neovisnost ESB-a i osim toga 2017. godine komisija se složila sa našim tumačenjem pravnih odredaba statuta i također odredaba uredbe o SSM-u. Dakle, mi imamo doista čvrstu suradnju sa revizorskim sudom, ali naravno u okviru našeg mandata, odnosno mandata revizorskog suda. Hvala. Hvala Pervaš Beres u ime SID-a. Hvala predsjedniče. U ime socijalista i demokrata ja bih vam također željela zahvaliti na kvaliteti suradnje koju smo uspostavili između Europske središnje banke i Europskog parlamenta tijekom vašeg predsjedanja taj se odnos razvijao zato što se zacijelo sjećate mog prvog eh, saslušanja. Dakle, kada ste bili kandidat za Europsku središnju banku, ja sam vam postavila pitanje i eh, to pitanje je bilo dosta postavljeno sa, sa žestinom. I Mm, neki od mojih prijatelja koji poznaju vašu organizaciju rekli su da je vaše vladanje poznavanju financijskih tržišta nešto što vam omogućuje da budete doista dobar predsjednik Europske središnje banke i to se pokazalo kao istina. A sada dolazim i do pitanja. Prije svega, kako procjenjujete situaciju u smislu učinka na proračunsku politiku? Naime, imamo dojam kada je riječ o funkcioniranju europodručja, da je monetarna politika određena smanjenom evaluacijom, to jest podcjenjivanjem učinka monetarne politike. Drugo pitanje se nadovezuje na pitanje koje je postavio kolega prije mene. Ja naime imam dojam da je ponovno pokretanje rasprave o međunarodnoj dimenziji eura nešto što drugi predstavljaju kao bijeg. A ja se s vama tražim slažem, ja se s vama slažem. Upravo zato što euro nije dovršena valuta koja ima svoje upravljanje, dakle koja ima tržište kapitala i bankarsku uniju, upravo zbog toga euro ne može imati svu snagu na međunarodnoj sceni. I upravo zato e, šaljem ovu e, komisiju, to jest šaljem, e, ispričavam se, ovu poruku i u Europskom vijeću i u okviru Europske komisije. Uh, da odgovorim na prvo pitanje. Monetarna politika svugdje, a i drugdje u svijetu, mora izbjegavati dominantnost u fiskalnom području, jer na taj način Središnja banka gubi neovisnost i vjerodostojnost. U prošlosti, ne u europodručju, nego drugdje, prije uvođenja eura, bilo je slučajeva u kojima su središnje banke bile pod utjecajem toga. I mogli bismo reći čak da su izgubile svoju neovisnost i to se odrazilo na stopu inflacije i na stopu nezaposlenosti koje su bile vrlo visoke 80-ih godina. To je ono najbitnije što treba razmotriti. No, e, dopustite da se vratim korak natrag. Postoji velika razlika između fiskalne i monetarne politike kada je riječ o integraciji. U području monetarne politike ne provodimo više mjere iz 80. godina kada su integraciju i koordinaciju osiguravala pravila, dakle tu smo se temeljili na pravilima i mi smo zapravo prepoznali nedostatke toga sustava i osnivači eura su se okrenuli ka jednoj integraciji monetarne politike koja se temeljila na institucijama i to nije smišljeno preko noći nego nakon 15 ili 20 godina promašaja sustava prema pravilima. No u fiskalnoj politici još nije došlo do tog prijelaza, još uvijek se oslanjamo na pravila. A sada je moderno kritizirati ta pravila, ali ona su bila vrlo korisna. Evo, prisjetimo se načina na koji su se deficiti i dugovi mogli kretati bez tih pravila. Naravno da ta pravila treba poboljšati i mogu se poboljšati i u narednim mjesecima i godinama doći će do takvih poboljšanja. No, to sam već rekao više puta, na kraju krajeva najbolju koordinaciju možemo osigurati osanjajući se na institucije kao što je to slučaj u monetarnoj politici. Kada je riječ e, o međunarodnoj ulozi eura, pa mislim da je to dobra rasprava jer ona nas prisiljava na to da se usredotočimo na ono što se događa u jurisdikcijama čije valute imaju značajnu međunarodnu ulogu, recimo dolar. Mi razmatramo Uniju i vidimo da imamo kvalitetna kapitalna tržišta i imamo također e, jednu vladu i jedan proračun. No, mi nismo jedna jedinstvena zemlja za razliku od SAD-a. Dakle, trebamo sada okrenuti se poboljšavanju našeg područja zajedničke valute, jer ono još nije optimalno, ima brojne nedostatke i to smo iskusili tijekom krize. I to treba popratiti i političkim kretanjima u zemljama članicama. A to se i događa sada postepeno. Hvala, Bernd Herr Draghi. Gospodine Dragi, ja bih e, vam isto tako želio zahvaliti na ljubavnim riječima koje ste uputili našem odboru. A moramo ipak kazati da se ne uračunavamo one koji su sudjeluju s vama u finalizaciji samog eura i europodručja. Neću to sigurno činiti jer ne vjerujem da je euro e, prava valuta za europodručja niti za čitavu Europsku uniju i zato što se ne slažem s vama da Europska središnja banka se podržava svog mandata, već ga što više prekoračuje, kao što sami znate. U tom kontekstu stojimo jedan nastupak drugog i žao mi je što ste s jedne strane dobar borac, ali za krivu stvar. I želim vam osobno zahvaliti način na koji ste vodili monetarni dijalog zapravo je ono najbolje što sam uopće mogao čuti od gostiju koji su dolazili u parlament način na koji argumentirate, e, same informacije te isto tako i kondenziranost svih vaših izjava to je zaista e, bilo uzorno i hvala lijepa što ste nam omogućili jednu takvu plodnu razmjenu informacija. Dva pitanja bih vam želio uputiti. Jedna pitanja tiče se e, zapravo e, dakle, negativno kretanje samih konjunkturnih e, kretanje. ESB priznala da je PSPP, da zapravo program kupnje u javnom sektoru nema više novih kupnji, ali s obzirom da program kupnje u javnom sektoru jeste instrument Europske središnje banke, smatrate li da je zamislivo da neto e, dakle kupnje će biti započete tijekom 2019. godine kako bi ponovno stimulirale e, sama kretanja i koji razlozi po vašem mišljenju bi to bili da bi se ponovno pokrenuo program kupnje u javnom sektoru? Drugo pitanje, tematika o kojoj smo već često razgovarali jedan s drugim, a to su e, sami ciljevi. Vi ste sigurno e, shvatili da postoje i studija koju su izradili profesori Fusti i Sin, koji pak e, vodi sljedeću argumentaciju, znači da nacionalne središnje banke u unutar sustava Europske središnje banke mogu e, biti nesolventna ako, bi, ako stvar krene od mm, e, dakle insolventnosti i stečaja država i time se e, zapravo Europska središnja banka dovodi u središte jer vi refinancirate ove središnje banke. Možete li to potvrditi, odnosno možete li isključiti situaciju da Nacionalna središnja banka u jednom takvom scenariju kao što i profesor Zenin Fust su razvio jedan scenarij da će u sustavu Europske središnje banke mogu postati platično nesposobni. Hvala i na vašim zahvalama koje cijenim jer dolaze od nekoga, kao što ste i sami rekli, tko ima potpuno dručije mišljenje od onoga koje ja branim. Dopustite da se osvrnem na pitanje našeg mandata jer je to povezano sa ostatkom odgovora. Možemo imati dvojbe o tome je li djelujemo u okviru mandata ili ne, ali zapravo činjenica je da je najviši sud u Europi potvrdio to da mi djelujemo u okviru našeg mandata i da sredstva kojima smo se služili su legitimni dio našeg instrumentarija kojim se služimo i kojim ćemo se služiti u budućnosti. A sada da pređem na odgovor. Kao što sam rekao, imamo čitav niz instrumenta, imamo smjernice o kamatnim stopama, što je vezano i za državu i za vremenski trenutak. I sada e, ne nabavljamo više na neto osnovi i stabilizirali smo i e, bilance Europske središnje banke, ali svakako ćemo i dalje nabavljati obveznice kako bismo e, stabilizirali stok, kako ove obveznice dospjevaju. Dakle, imamo te smjernice, imamo ponovno ulaganje e, vrijednosnih e, papira i to će biti doista velikih razmjera jer govorimo o 15 milijardi eura mjesečno i naravno ako sve pođe po zlu možemo se ponovno poslužiti drugim instrumentima a i sami ste ih spomenuli. Dakle, ja se ne protivim toj mogućnosti nego Treba vidjeti u kojim ćemo okolnostima to učiniti. U ovom trenutku ne smatramo da je vjerojatno da će doći do takvih okolnosti, barem ne ove godine ili sigurno ne ove godine. Drugo pitanje se odnosilo na različite scenarije što ako. Ja ne bih htio špekulirati o tome, nego ću samo reći nekoliko riječi o e, zabrinutosti koju razotkriva vaše pitanje, odnosno povećanje u bilancama cilja 2. Dakle, o tome smo već razgovarali u niz navrata, ali glavni čimbenik koji stoji iza tog povećanja je decentralizacija provedbe naše monetarne politike. Dakle, to ovisi o našoj monetarnoj politici, o, popuštanju, o našoj e, politici nabave aktive. Dakle, e, svaki puta kada otkupljujemo e, prema našoj politici da to, e, to utječe na e, ravnoteže iz cilja 2. Dakle, možemo to sagledati na sljedeći način. Dakle, to uglavnom e, razotkriva našu monetarnu politiku. Dakle, mi imamo povećanja koja odstupaju od ovog trenda koji odgovara najvećem povećanju u cilju dva i to razmatramo, ali u nekim e, zemljama imamo e, povećanja i onda krajem godine smanjenja. Dakle, teško je procijeniti kreće li se to u skladu sa trendovima ili sa priljevom kapitala i tako dalje. Dakle, u svakoj monetarnoj uniji imate zemlje koje su u deficitu, a druge zemlje koje imaju viškove. Ako pogledate ono što se događa u SAD-u koji je potpunija monetarna unija, to već postoji stotinjak ili dvjestotinjak godina od samog njihovog postanka i monetarna unija dobro funkcionira. Znam da ovdje imamo različita gledišta, ali što se mene tiče nije najbitnije toliko postaviti pitanje može li zemlja biti insolventna ili središnja banka biti insolventna, nego je važno pitanje je li učinkovit sustav plaćanja ovog monetarnog sustava. A u ovom slučaju je odgovor da. Hvala. Thank you, uh, Caroline Hvala, Karolina Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala, gospodine Dragi, na dolasku. Imam e, dva pitanja. Prvo pitanje se odnose na e, gospodarske prognoze, dakle moguće usporavanje trgovine i to ste i sami spomenuli i to je djelomično uzrokovano protekcionističkim e, pozivima, e, potezima u okviru Brexita i Trumpove administracije i to može utjecati na globalni rast. Možete li obećati parlamentu to da će SB imati dovoljno prostora za manevar u slučaju negativne konjukture? I drugo pitanje se odnosi na mjerila, na benchmark. Dakle, SB dostavio mjerila našoj e, radnoj skupini i drago mi je što je radna skupina ostvarila dobar napredak i također je reformirala nov sustav mjerila. Dakle, možete li objasniti nova mjerila koju je dostavila Europska središnja banka? i jeste li sigurni da će sudionici na tržištu služiti se novim e, indeksima i e, hoće li se ograničiti problemi sa e, nasljeđenim ugovorima. I sada će se Euribor pretvoriti u neku hibridnu verziju koja se još djelomično temelji na subjektivnim ocenama i hoće li s obzirom na doprinos monetarnih vlasti u Biomaru, e, je li zamislivo jedno trajno rješenje koje će se u potpunosti oslanjati na podatke? Hvala. E, e, Kao što ste rekli, posljednje upravljačko vijeće prihvatilo činjenicu da se da ravnoteža kreće prema dolje kada je riječ o rastu rizika. Postoji razlozi za to usporavanje. A neki među njima su oni koje ste spomenuli. Prije nego što dadem odgovor vezan za politike, Razgovori u vijeću, u upravljačkom vijeću, uputili su na to da ključni čimbenik koji moramo promatrati jest prezistentnost svih tih različitih razloga geopolitičkih čimbenika kao što je na primjer protekcionizam. Mnogi članovi vijeća su rekli vrlo izrečito da kada bi u nekom trenutku potpuno neočekivano došlo do jasnoće u trgovini između SAD-a i Kine, riješilo bi, se bi se to usporavanje. Također puno bi napetosti i neizvjesnosti vezano za pregovore o Brexitu bilo otklonjeno. Dakle, Postoje zemlje koje su jako izložene svemu tome i one koje su manje izložene tome. Ali tu postoji još jedan element na koji želim podsjetiti, a, a to je sljedeći. Vrijednostni lanac unutar Unije je jako teško uočiti. Dakle, vi uopće ne možete isključiti lokalne primjere nelagodnosti koje se mogu javiti. Dakle, različiti čimbenici mogu hraniti tu tjeskobu i tu napetost. Dakle, postoji postoje različiti razlozi, ali tu su također i politički razlozi i razvoj politike u Europskoj uniji, pa onda usporavanje u Kini. Opet kažem, mi vjerujemo da vlada poduzima prikladne mjere ondje, ali dakle vjerujemo u odgovor, e, politički odgovor vlade. E, e također postoje i nekakvi čimbenici koji su vezani za SAD. Dakle, čimbenika je više. Ali što se tiče političkog odgovora i odgovora u, smislu politika, mi da, imamo instrumente. I ti instrumenti već su se počeli upotrebljavati i davati rezultate, zahvaljujući tom poboljšanom upravljanju. Znači, stope će ostati iste barem do ljeta ili u svakom slučaju, evo, dajte mi samo trenutak da pročitam. Dakle, nas i dalje očekujemo da će kamatne stope ostati na istoj razini barem do ljeta, ali u svakom slučaju barem toliko dugo, dugo koliko je potrebno da biste osigurala konvergencija do dva, inflacija do posto ili manje. Ali kada razgovaramo o, reinve, o, o, o ponovnom ulaganju i kada razmatramo ponovno ulaganje, dakle Što se tiče tu produljenog vremena, na U svakom slučaju, koliko god je potrebno da bi se zadržali povoljni uvjeti likvidnosti. Dakle, sve je povezano sa horizontom vezanim za ponovno ulaganje, za reinvestiranje. I vidjeli smo kako to djeluje i kako funkcionira. E, kada naglasimo, e, kada najavimo e, kraj kupovine imovine, kupnje imovine i kada smo to učinili posljednji put, tržišta nisu reagirala. U svakom slučaju, kada su pale kamatne stope, glavna struktura kamatnih stopa se izravnala i i krenula je udesno, tako reći. Dakle, naša očekivanje vezane za kamatne stope se sada smještaju puno dalje u odnosu na kraj ljeta. Samo po sebi to je zapravo reakcija na slabljenje tog zamaha rasta. Dakle, ne samo da imamo instrumente, to je moj odgovor, već su ti instrumenti počeli djelovati i davati rezultate rezultate s obzirom na slabljenje zamaha. A što se tiče referentnih vrijednosti, kao što ste rekli, administratori Euribora rade na ovoj reformi i oni pokušavaju sve to uskladiti sa zahtjevima za, suredbom o referentnim vrijednostima u Europskoj uniji. Konačni ishod svih ovih napora bit će poznat tijekom ove godine. U međuvremenu, radna skupina također razmatra scenarij u kojem bismo imali reformirani Euribor i u kojem taj Euribor ne bi bio usklađen Dakle, ne možemo komentirati izvjesnost takvog scenarija, ali možemo reći e, u svakom slučaju da je to jedna mogućnost koja bi se svakako trebala analizirati s obzirom na identifikaciju, s obzirom da identifikacija potencijalnih rješenja leži u privatnom sektoru baš kao i relevantna nadzorna tijela kao što su FISMA i ESMA. A što se tiče potencijalne E, potencijalne produkcije e, stope u ECB-u e i ono što vam mogu reći da mi nismo u mogućnosti dati stope referentnih vrijednosti temeljem uobičajene metodologije, budući da nemamo dovoljan broj transakcija da bismo došli do tih referentnih vrijednosti. Što znači da da bismo trebali provesti jednu procjenu vezanu za te referentne vrijednosti, ali ta procjena ne bi trebala doći iz Europske središnje banke. Trebali bismo dobiti informacije od drugih kreditnih institucija. I istovremeno došlo bi i do konflikta, odnosno sukoba interesa, ako bi ekspertiza koju provodi Europska središnja banka, ako bi ona bila interpretirana kao, kao da je povezana sa monetarnom politikom. Dakle, rješenja nam može e, pružiti samo privatni sektor, to je samo njega možemo uključiti u rješavanje ovog pitanja. Hvala lijepo. E, Filip Lamberts. E, dobar dan, gospodine predsjedniče. Uvijek je veliko zadovoljstvo ugostiti vas ovdje i nadam se da ćemo nastaviti razgovarati nakon isteka vašeg eh, mandata. Eh, nastavimo sa razgovorom koji smo već započeli u više navrata. Eh, sviđa mi se na koji način ste prikazali priču Europe, odnosno prikazali ste to kao priču o suverenitetu i objedinavanju suvereniteta. Ja se slažem s vama jer naime prije eura imali smo gospodarsku politiku i monetarnu politiku koju upravljala istim geografskim područjem, a to su države nacije. Mi smo odlučili objediniti monetarnu politiku, a da istovremeno ne objedinimo na istoj razini i proračunsko. Dakle, ako provodite monetarnu politiku u nekoj homogenoj e, državi, a većina jest homogena, onda monetarna, monetarna politika zacijelo neće biti prikladna za sve dijelove zemlje. I upravo zato vam je potrebna, potreban instrument proračunske politike da pronađete ravnotežu u svojoj zemlji. Ali naravno, ako objedinite monetarnu politiku, a da istovremeno ne u nekoj mjeri ne objedinite proračunsku politiku, ono što se događa jest da gubite dio suvereniteta u tom procesu. Ja nikada nisam vidio um, proces europske integracije kao proces gubitka suvereniteta, ali u ovom slučaju činjenica jest da na razini federacije poput Europske unije ne, nalazite, ne nailazite na istu kvalitetu suvereniteta koju nailazite na nacionalnoj razini. Naravno, postoje dva odgovora na ovu, na ovu jednadžbu ili zagonetku. Ili ćete ponovno naći koherentnost na nacionalnoj razini, e, znači exit euro, a vi dobro znate da to nije naša politika, ili pak ćete donijeti upravo taj, tu kariku koja nedostaje na federalnoj razini, a to jest proračun Europske unije, odnosno europodručja, ali koji ide ruku pod ruku sa mogućnošću da se ubiru porezi. porezi. Dakle, trebala bi nam prava, pravo fiskalno tijelo koje će moći ubirati poreze i trošiti ja e, se slažem sa onima i to je poštujem e, mišljenje onih koji kažu ne, ne, trebali bismo e, upravo učiniti suprotno i napustiti euro. Ja bih volio čuti što vi mislite o tome, jer ja ne mislim da konstrukcija koja se temelji isključivo na pravilima može funkcionirati. Um, <laughs> Ovo nije lako pitanje. Prije svega, pogledajmo najprije monetarnu politiku. Do Maastrichtskog ugovora svaka je država tvrdila da ima vlastitu monetarnu politiku. Naime, zapravo većina država članica uopće nije imala nikakav suverenitet nad vlastitom monetarnom politikom. Imate pravo, Njemačka je imala, ali za sve druge države to je bio e, izbor ili usklađivanje kamatnih stopa sa njemačkim kamatnim stopama ili progresivna devalvacija. Neke E, države članice su tvrdile da imaju suverenitet nad monetarnom politikom, ali čak i one koje su pribjegavale stalnoj devalvaciji nisu zapravo imale suverenitet. Jer kada pogledate kako se mjeri suverenitet, odnosno stabilnost cijena i kontrole inflacije nezaposlenosti, te zapravo zemlje su zapravo bile u lošoj poziciji u odnosu na one koje su se bavile kamatnim stopama i koje su usklađivale kamatne stope s Njemačkom, ako pogledate jedno dulje razdoblje. Dakle, ova situacija situacija e, je riješena kada je stvorena Europska središnja banka. Tako da zemlje koje čak nisu imale prije suverenitet ili su ga izgubile i koje nisu imale kredibilitet dobile su i jedno i drugo i kredibilitet i suverenitet. A što se tiče poreznih pitanja, taj isti napredak je išao teže zbog um, intrinzične uh, političke suštine odluka o proračunu i zbog parlamentarne kontrole kad je riječ o proračunskim pitanjima, a proračunska pitanja i kontrola nad njima se obavljaju na nacionalnoj razini. Sad, netko može reći da se parlamentarna kontrola nije provodila onako kako se provodila nad monetarnom politikom prije eura, mm, o tome bi se moglo razgovarati. U nekim slučajevima jest, u nekima nije, ali situacija je bila šarolika. S obzirom na sve ovo, odabrali smo put da imamo pravila. E sada, u okviru ovog sustava, kada se gubi suverenitet, kada pravila nisu obvezujuća u prosjeku. Naravno, postoje vremena kada su obvezujuća, a postoje i kada nisu obvezujuća. I tada država zadržava svoj suverenitet. Ali kako to? Dakle, država gubi zapravo suverenitet kada je dug previsok, a kada je dug previsok, onda nisu ni potrebna čak pravila da ograničavaju suverenitet države, već tržišta to čine. Tržišta govore nekoj državi što si, što si može priuštiti, a što ne može, što je vjerodostojno, a što nije. Dakle, zemlja gubi svoj suverenitet, bez obzira kada dug postane toliko visok da svaka politička akcija mora podlijegati nadzoru tržišta, a dakle to su ljudi koji ne glasuju, koji su izvan e, procesa e, demokratske odgovornosti. Upravo zato postoji toliko zamjeranja, ali to je život. E, to je život, ali um, ovo je činjenica koja je proizišla iz političkih odluka um, lidera tih država. Što je dobra, strana? Koja je dobra strana ovih pravila? Naime, ako poštujete pravila, pravila doprinose konvergenciji. I to je drugi dio, druga strana suvereniteta. U monetarnom području vi ne možete imati suverenitet ako vaše gospodarstvo odlazi u drugom smjeru, ako je vaše gospodarstvo kaska za reformama, ako kaska za konkurentnošću i ako osim toga još i ima visoki dug. Ali još jedan puta kažem, razlozi za gubitak suvereniteta, zacijelo ćete se slažiti sa mnom da to ima i tekako puno veze sa okvirom i sa pravilima. Ali to ima itekako veze s politikom. Naime, suverenitet se gubi zbog loših politika. Dakle, ne treba nam proračun područja. Ne, ja mislim da je to kombinacija. U uvodu sam rekao imamo još ako je odgovor veoma kratak, onda ga mogu dopustiti. Okay, I'm sure there will be Vratit ćemo se na to poslije. Evo, siguran sam da će biti još pitanja o Europskoj monetarnoj uniji koje će nam omogućiti da zaključimo i ovo pitanje o proračunu europodručja. Ne vidim nikoga iz Goja. Gospodin Mono, izvolite. Gospodine predsjedniče, dragi, dobar dan. Želim eh, samo reći eh, da sam tijekom vašeg eh, mandata jako cijenio naš dijalog, monetarni dijalog, ali nisam toliko nisam tako veliki entuzijast kada je riječ o našoj jedinstvenoj valuti posljednjih nekoliko godina. Posljednji rezultati, socioekonomski rezultati u mojoj državi, u Francuskoj su strašni, a vjerujem da je to slučaj i u vašoj zemlji, u Italiji. Ali danas ću govoriti o drugim stvarima. 12. prošle godine summit eurozone govorio je o budućem monetarnom fondu europskom. Također se želi reformirati zajedničke klauzule koje su vezane za javni dug u europodručju. Tu je također riječ o 20%, 25% e, umjesto 33%. Ideja je e, restrukturiranje duga učiniti lakšim. Moje prvo pitanje je sljedeće. sljedeće. Europska središnja banka e, više ne može zadržavati dug. Kad i e, također tu treba uzeti u obzir i onaj prag. E, gladovati za restrukturiranje, e, glasovati za restrukturiranje znači prihvatiti izravno, izravno financiranje. Odluka da se stabilizira tih 25%, je li to posljedica reforme koje se očekuje od kaka? Drugim riječima, je li to sve povezano sa perspektivama inflacije u europodručju ili sa reformama ili i s reformama kaka? Drugo pitanje odnosi se na FM. Dakle, zaključci koji su doneseni na samitu europodručja predviđa da FM treba biti u mogućnosti izravno pregovarati o restrukturiranju sa privatnim vjerovnicima. Ne smatrate da bi, ne li da bi ovim odlukama moglo doći e, do toga da dužnici se nađu u situaciji da ne mogu otplatiti svoje dugove? I samim time se postavlja pitanje je li monetarna politika koju vodi Europska središnja banka dobro vođena? Hvala lijepo. Prvo pitanje, odnosno odgovor na prvo pitanje je ne. Mi smo odlučili um, spriječiti net asset purchases, dakle neto kupovinu neto kupovinu imovine još u lipnju. Mislim da imamo dovoljno mjesta, ali ono što je bilo najvažnije kada je riječ o donošenju ove odluke, a to je da zalihe koje smo koje smo postigli, a to je otprilike 25% od ukupnog suverenog duga u europodručju, dakle toliko je velik, toliko su velike da su neto dodaci toj zalihi, zalih, zalihi, dakle da oni imaju sve manje i manje važan učinak. Dakle, sa zalihama koje smo uspjeli ostvariti, mi smo uvjereni da ćemo moći nastaviti proizvoditi stimulus koji je bio nužan i koji je još uvijek nužan kako bi inflacija išla prema onoj razini koja je naš cilj. ako pogledate što se događalo od lipnja, rekao sam da su se kamatne stope spustile i čitava struktura kamatnih stopa je postala drukčija i bolja. Dakle, sve to upućuje na to da ta odluka nije bila e, nepovoljna u monetarnom smislu. A monetarno usklađivanje ćemo i dalje zadržati. Drugo pitanje koje ste postavili vezano je bilo za ulogu EMF-a, Europskog monetarnog fonda. Ne postoji izričiti mandat za EMF. Dakle, ne postoji izrečiti mandat da oni postanu pregovarači sa državama članicama. riječi koje su uključene u ovaj zaključak vrlo su pomno birane. Mislim da je riječ o tome kako će EMF biti facilitator u tom smislu i upravo iz razloga o kojima ste govorili. Naime, veoma je jasno da su visoki dugovi u nekim zemljama problematični, ali je također veoma jasno da bilo kakva razmatranja u tom smislu trebaju, imati, trebaju uzeti u obzir i financijsku stabilnost. Jer ne, želite imati lijek koji će biti gori i koji će dati gore rezultate od bolesti. Činjenica jest da su visoke zalihe prisutne već 20 godina, a negdje i dulje. Dakle, bi je to vrlo oprezan pokušaj da se kaže kako će EMF imati ulogu i u slučaju da dođe do nekih općih ponovnih pregovora, ali mm, ne mislim da itko smatra kako EMF ima ulogu pokretanja ponovnog pregovaranja. Samim, osim toga, EMF može biti facilitator pregovora, ali tek nakon što države članice odluče kako je potrebno ponovno pregovarati i odlučivati o, dugovima. Hvala. Hubner. Hvala lijepo, Danuto Hübner. Hvala lijepa, predsjedniče. Gospodine predsjedniče, dragi, samo jedna riječ zahvale s moje strane. Dijalog koji smo vodili s vama doista je nezamjenjiv, e, zaista je jedan vrijedan izbor znanja i saznanja. Ono što bih željela se nadovezati, a kad je riječ o e, dakle samo programu kupnje a isto tako i reinvesticije. Vi ste govorili o samom smislu svega toga. Da li ja dobro razumijem da u ovom sadašnjem periodu polažete kao Europska središnja banka, e, unosite parametri za razliku od e, godina kada ste e, kupovali pod programe vrijednostnog papire i sada gledate različite parametre ili je još uvijek isti kriterij, možda sa različitim intenzitetom. Drugo pitanje koje bih postavila, da li ste sada već u mogućnosti da se sagleda čitav period dakle, ovog olakšavanja i da li postoji dokaz tome i kako je mehanizam vezano uz transmisije monetarne politike jest se promijenio u tom periodu, e, dakle, kvantitativno olakšanje. Hvala lijepa. Ono što je sigurno dogodilo se to da imamo diskontinuitet samih e, kupnje vrijednosnih papira, to je stabiliziralo postojeće e, zalihe, nije smanjilo ono što se dogodilo jeste da smo vidjeli da su se instrumenti zarotirali od e, kupnje vrijednosnih papira koji je e, glavni instrument e, naše monetarne politike, a sada imamo i kamatne stope i reinvesticije. Naravno, pitanje koje su postavljali sam ljudi prije samog kraja kupnje. No, postavlja se pitanje koliko dugo ćete obveznice e, staviti kada će smanjiti količinu na bilanci kao što to Fed upravo sada čini. A odgovor na to je da se upravo sam obzor stavi na visinu kamatnih stopa koje će biti određen kroz datum ili kroz ljeto ili po državi članice, ovisno o tome da li će trebati e, nastaviti, kao što sam malo čas pročitao. Dakle, riječ je o rotaciji instrumenata sa prethodnih e, politika koje smo imali. Sam dokaz e, o doprinosi koje smo dali u rješavanju krize zapravo je e, vrlo, vrlo hrabrojući, e, imponira, jer ukoliko sagledamo 2014. E, godinu kao referentnu godine ili od sredine 2014. godine imamo to doista velik broj indikatora koji pokazuju utjecaje, a isto tako sam segment e, jest riješio e, krizu, počev od kamatnih stopa, od e, međubankarskim kreditiranju, pa sve brojke govore o tome da kroz tri godine između 2016. do 2019. Samo QE je doprinio jedan 6,9% rastu e, veća, odnosno i generiraju inflaciju kroz čitavo ovo razdoblje. E, međutim, to je jedna e, jedan sažetak same statistike, ali pokušavam na taj način obuhvatiti sva ta pitanja. Nemojmo zaboraviti ni financijsku fragmentaciju koju smo imali 2014. godine kada smo smanjivali i smanjivali kamatne stope i nismo imali odgovor, niti banke e, nisu smanjivale svoje kamatne stope kreditiranje. U nekim državama jesu to učinili, smanjivali se kamatne stope. Imali smo dakle tu fragmentaciju a istim kompanijama koje su imali dva, dvije filijale, jedna u osjetljivoj zemlji, a neka u e, stabilnoj zemlji, različite kamate su plaćali kada su uzimali kredite u tim različitim državama i zahvaljujući evo, i drugim instrumentima monetarne politike koje smo poduzeli, e, zaista to je palo daleko u prošlosti i više toga gotovo da i ne možemo sjetiti ovakvih situacija. Hvala lijepo. Poltank. Hvala, predsjedniče. Hvala, gospodine drage. Lijepo vas je. E, imate među nama i čuti vas kako odgovarate na pitanja. Otpornost eurozone to je uvijek jedna od glavnih tema, a ne samo vi, već i mnogi članovi Središnje banke zapravo jest ovo pitanje e, dijeljena rizika sa e, privatnim akterima. Uvijek je to bilo ograničeno na neki način, a zapravo sam napredak kroz Uniju tržišta kapitala nije baš bilo nešto tri od 30 prijedloga je usvojeno. I što sada mislite da je, da li je tržište dakle, kapitala dovelo do napretka ili nije? Prvo pitanje. Drugo pitanje je segment financiranje Benakoreo u Berlinu koji je kazao koja je to uloga Europske središnje banke u održivom financiranju i što je to promijenjeno u održivom financiranju a isto tako i povesti ovu vodeću ulogu u tom segmentu prije svega kad je reč o aktivnostima Europske središnje banke. To isto tako okolnosti imat ćemo tranziciju prema održivom gospodarstvu sa određenim šokovima i poremećajima i bit će zahtjev prema monetarnoj politici da se reagira na takve pojave. Kako gledate, odnosno da li vidite da je promjena klime i rizici isto tako koji su uključeni u cijenu financiranja ili možemo očekivati e, još nekoliko e, dakle, udaraca kad je riječ o onom implementaciji u državama članicama. Hvala vam lijepa. Mogu se složiti s vama Unija tržišta kapitala i završetak bankovne unije zaista bi bio e, kada je riječ o podjeli rizika, e, zaista jedan jak instrument e, i isto tako čisto krenut u slučaju da se kreira i zajednički proračun, a kako možemo apsorbirati upravo ove činjenice kao što to može i SAD, Dakle, u daleko većem postotku šokova se apsorbira upravo kroz financijska tržišta i kroz privatni sektor Sve događaju ove amortizacije, nego što to imamo u europodručju. A paralelno s tima možemo vidjeti da veći broj šokova se apsorbira upravo kroz nacionalne proračune europsko, e, dakle u europodručju, nego li što je to slučaj u SAD-u ili drugim. Naravno, treba dočekati ovaj napredak, sve ono što se potpuno jasno sve e, može vidjeti što je neprihvatljivo je da nema aktivnosti na obje fronte. Dakle, moramo odlučiti, ako ne želimo proračun, onda E, nema smisla ići e, prema Uniji tržišta kapitala i bankovnoj Uniji. A naravno jednostavno je reći da postoje politička pitanja i politički problemi s tim u vezi. Međutim, mi kao središnja banka e, moramo to sagledati u cjelini jer doista su to značajne političke odluke, sama jasna jasne akcije i krenuti u smjeru smanjenja rizika i podjelu rizika to ide ruku pod ruku jedno s drugim. I naravno da tu postoji e, i potreba za pronalaskom e, prave mjere. Sam sastanak na vrhu u prosincu je pokazao da postoje namjere da se u tom smjeru. Prvi koraci su poduzeti, neki mandati su dodjeljeni kako bi se neke stvari dodatno proučile. Sve su to segmenti koje nismo imali prije godinu dana ili više. Znači, ipak imamo svojevrsno kretanje u tom smjeru i volili bismo da to ide brže i mislim da će doći do određenog zamašnjaka i moramo se tome i nadati. Što se tiče promjena klime kao takve, e, doista je jasno kao što idemo napred. Sama promjena klime e, je povezana sa rizikom i to sve skupa postaje očevitnim, očevitnim. Naime, prije nedugo vremena, čak i prije pet godina, kada ste e, pogledali bankovni sektor ili kada pogledamo osiguravajući sektor, mislim da svi osiguravatelji su sada e, pohođeni i upravo shvaćaju taj rizik promjene klime, gospodarske klime i to zapravo je nešto što i e, sami nadzorna tijela moraju sagledati. Neće biti laka tranzicija e, svakako postoji jedna potreba za promjenom kulture koja se mora dogoditi. Svi ćemo morati poraditi na tome. I ja se u cijelosti mogu složiti sa gospodinom Graham i onome što je istaknuo u svom govoru. Hvala vam. Hvala. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih e, one hvale i koje ste čuli, ja bih želio napuniti, vi ste u otvorenom dijalogu imali i doista i teška vremena, puno toga je kritizirano i možemo danas e, ipak reći da je euro uspjeh i mogu se sjetiti e, s predsjednika e, Američke narodne banke koji je kazao da će euro doživjeti neuspjeh e, tada. Međutim, mi možemo danas zaključiti to je bilo potpuno krivo, a da je tomu tako, Europska središnja banka ima svoju značajnu ulogu, vi ste upravo istaknuli, da moramo ukloniti e, na neki način nedostatke, završiti e, nacionalne europske projekte. Želim postaviti tri pitanja. Prvo, ako je fiskalna politika uvijek dovođena u pitanje i njena vjerodostojnost, što biste vi predložili? Koje dodatne kompetencije bi trebao imati povjerenik za valutu kako bi se provele ove fiskalna pravili? E, dakle, Europskog ministra financija nećemo dobiti, ni Europskog ministra gospodarstva. Zapravo su razočaravajući zaključci vijeća iz prosinca, s obzirom na onu veliku sliku koja se tu slikala u prethodnom periodu. Drugo pitanje koje bih postavio, sama konstrukcija Europske središnje banke, da li je i ona e, na neki način uključena u reformskom paketu? Europska središnja banka, e, država članica ima e, svaka jedan član, a ne prema udjelu u kapitalu. A neki ciljevi, a isto tako i kupnje vrednostnih papiri, zapravo se mogu obračunati prema udjelima, a i onda samim time iz toga mogu proizvati glasovanje. Što se tiče problematike turbulencija koje su i znanstvenici istaknuli, a to je pitanje natrag od programa kupnje vrijednosnih papira e, prema Fedovoj, e, znači ili Japanskoj e, središnjoj banci koja nema nikakvih ograničenja programa kupnje niti javnih, niti vrijednosnih papira, niti javnog sektora. Kako vidite postupak Japanske središnje banke? Sorry, I'm not nisam siguran da li sam razumio prvo pitanje koje ste postavili. Kratko ću nadopuniti. Prvo pitanje se ticala samog povjerenika za e, dakle, euro, za valute. Da li bi on trebao imati daleko veće ovlasti? Jer fiskalne politike koje su same potpisane nisu se pridržavali svih onih fiskalnih pravila. Hvala lijepa. Što se tiče budućnosti, postavite pitanje i zapravo je vrlo dobro da li mogu odgovoriti, jer drugo pitanje ću odgovoriti. Na drugo pitanje bih eh, prvo odgovorio. Postavite pitanje da li bi Europska središnja banka trebala biti dio remskog kvaliteta u budućnosti. Mi, kao što sam istaknuo, ja sam eh, tu promatrač, ali smo doista E, sa sadašnjim statutom zadovoljni i kada bismo ponovo pokrenuli raspravu o statutu Europske središnje banke, to bismo učinili pod dva preduvjeta. Prvo, da Europski sud jest pronašao da se krše određene odredbe i članke statuta ili da se statut mora e, osuvremeniti E, aktualizirati. Mi ne vidimo razloge tome. Europska središnja banka mm, jest ispunila sve pod svojim mandatom što je bilo zacrtano i nadam se da nismo u poziciji da ne bismo ispunili zadani mandat. Ne mogu isključiti bilo kakve buduće razvoja. Međutim, u ovom trenutku čini se da smo jako udaljeni od bilo kakvih otvaranja poglavlja kad je riječ o ugovorima, a isto tako i kad je riječ o opseku i o svemu onome što je bilo predloženo. Prvo pitanje, šta je to povjerenik za Currency Commission? Aha, sad shvaćam. Dakle, Currency Commission jer sam čuo prijevodu, nisam mogao shvatiti što bi to bilo. Puno toga možemo reći da se nalazimo zapravo u fazi kada sagledamo zadnjih 20 godina i kada usporedimo sa svim integracijskim politikama u monetarnom smislu i kako je integracija fiskalnih politika e, jest imala sa svoje druge strane svoje utjecaj, mi smo se svi složili da je e, prvi sklop e, svih politika daleko bolje rezultate davao nego drugi sklop politika. Kako ove institucije djeluju, to je zaista otvoreno pitanje, to je veliko pitanje, prije svega neki od nas su uvjereni da je to krajnja točka dosega i ne znamo sa apsolutnom sigurnošću kako bi upravljanje ovom institucijom uopće izgledalo. Međutim, dozvolite da dodam jedan segment ovome. Kada sagledamo kako djeluje euro e, grupa i kako se e, raspravlja o pojedinim proračunima, pa čak i e, proračunskim planovima uz pomoć komisije i uz mogućnost samih procjena i analize samih eh, ex post analiza, ex ante analiza, pa nismo toliko udaljene da ako euro skupina kao svojevrstan embri jedne institucije koja bi bila zasnovana na ovakvim pravilima i mogu samo kazati da eh, zaista je to zaista jedno goruće pitanje eh, na koje ćemo morati naći odgovor. Hvala lijepa. Petar Simon. Gospodine dragi, da smo u zadnjih nekoliko godina e, čuli, a isto tako kad je riječ o prevladavanju krize, ja bih sa svoje strane želio komentirati i što sam vam već i osobno kazao, moje čvrsto uvjerenje jeste da vi tada niste kada je u glavnim gradovima država članica nije bilo u stanju voditi politike biste bili jedina institucija koja je provodila politike koje zapravo sve nama danas e, jesmo i dalje članice europodručja i vi ste nas spasili i na tome vam zaista možemo zahvaliti. Jedno pitanje bih želio postaviti, a kad je reč o E, dakle, kompletiranju bankovne unije kao alternativu e, ste kazali kada bismo imali e, situaciju da ne želimo europski proračun moramo se odlučiti ili zajedničke proračunske osnove ili bankovna unija. Dakle, nalazimo se u situaciji kada i samo povjerenje međusobno između država članica nije baš rasla, već što više opadalo je ovo povjerenje. Ono što nam je najpotrebnije kako bismo dovršili bankovnu uniju, a to je upravo osiguranje e, samih sredstava, e, povjerenje u banke, povjerenje samih aktera, a isto tako i povjerenje država članica koje moramo imati u pozadnju svega toga. Kako možemo izgraditi ovo povjerenje? Da li po vašem mišljenju postoji put i način koji možda nismo još e, promislili, o kojima moramo na neki način raspraviti. E, fond e, za smanjenje dugova, dakle kako takav jedan fond za smanjenje dugova ili neki drugi put kojim bismo mogli kročiti kako bismo upravo odustajući od sankcija kolega Langen je to postavio kao pitanje, kao jedan sustav e, na neki način poticaja i kako bi u toj raspravi e, unaprijedili sve skupa i izgradili ovo povjerenje, a koje je potrebno da smo izgradili sve buduće korake. Hvala vam lijepa. U potpornici se slažem s vama, a i često sam to isticao, da povjerenje i konvergencija. To su dva stupa na kojima se može izgraditi e, produbljivanje e, ekonomske i monetarne unije. Konvergencija se može postići pravilima, ali i kroz strukturne reforme obje ove stvari. Dakle, i što god e, imali kao namjeru, ne možemo imati povjerenje ako nemamo konvergenciju, ako država slabi iz dana u dan. Što znači da oba ova stupa moramo obuhvatiti. Ako se ograničimo i skrenemo pažnje samo na aktivnosti političkih mjera, samo povjerenje se stječe tako, odnosno ponovno stječe na način da se upravo obuhvate e, sve ona pitanja koja su dovela do napretka i koje su na neki način dovele do e, svih onih loših kredita, do e, dakle svih onih imovinskih vrijednosti na razini 1 i 2, razina duga u nekim državama a isto tako suvereni dug u nekim bilancama banaka, u nekim državama, sve ovo treba postaviti kao pitanje, ali isto tako ovo valja popratiti kroz jednu jasno identificiranu i specificiranu politiku i put kojom ta politika treba kreće, upravo to sve skupa mora biti e, podcrtano jasnim namjerama, iskrenim namjerama, a kad je reč o e, podjelama rizika s druge strane. Pozicija Europske središnje banke, e, uvijek smo rekli da te dvije stvari idu ruku pod ruku i svakako moramo imati jedan jasan hodogram kretanja, kada će se stvari dogoditi sa točnim brojkama, sa točnim iznosima. Istoga mislim da u pogledu toga e, sastanak na vrhu u e, prosincu je dao jedan input e, radna skupina koja je dobila mandat e, da isto tako je vezano uz IDIS u području osiguranja i izradi određenu dokumentaciju, isto tako je prihvaćena činjenica da je mandat mora biti sveobuhvatan, širok. A Što se tiče Europske središnje banke, konačni i krajnja točka do koje u ovom procesu želimo doći jest jedan sustav koji je e, međusobno, odnosno koji je na e, uzajamnost. Možda će trebati na ovoj uzajamnosti poraditi, međutim u mnogim segmentima, kada riječ o produbljivanju ekonomske monetarne unije, moramo imati ovaj krajnju točku koja mora biti jasna i isto tako nam daje to jednu jasnu i snažnu energiju obim stranama, kad je riječ i o smanjenju rizika, a i s druge strane kad je riječ o podjeli rizika. To mora uistinu po našem mišljenju biti put kojim bi se trebali kročiti naprijed. Obje strane. Hvala. Hvala. Hvala. Si, grazie. Hvala. Predsjedniče dragi, ja vam želim zahvaliti kao talijan jer smo se zahvaljujući vama mogli ponositi time što smo italijani Talijani u jednom trenutku u kojem u našoj zemlji doista nedostaje upravljačka elita. Dakle, hvala vam na tome što ste nam to omogućili i što ste nas pratili kroz Europsku uniju. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na našu zemlju, Italiju. Italijanska Državna banka, a i MMF su rekli da se predviđa snažno kočenje rasta u našoj zemlji i treba revidirati prognoze sa 1%, što tvrdi vlada, na 0,6%. I isto je izjavio MMF. ističući kako je zabrinutost u vezi sa gospodarskim i financijskim rizicima dovela do smanjenja unutarnje potražnje, tako da se može onda očekivati smanjenje rasta. Danas je, međutim, ministar Savona na saslušanju pred Donjim domom parlamenta rekao da se te prognoze temelje na zastarjelim instrumentima i da treba njemu vjerovati koji ima naslov ex katedra i da on više zapravo od Narodne banke i od MMF-a. Ako su to doista prognoze koje će se pokazati vjerodostojnima, hoće li Italija morati poduzeti popravne mjere jer mm, reforme očito nisu dale očekivane rezultate. Drugo, danas e, se okončava tiskanje novčanica od 500 eura, a koja je mjera nešto što će poslužiti suzbijanju kriminaliteta, no e, mene zanima hoćemo li imati nadzorne mjere za one koji budu uplaćivali barem jednu novčanicu od 500 eura u bankama, dakle hoće li to biti popraćeno nadzornim mjerama koje će obavljati banke. Thank you. Thank you. Um... Hvala. da kažem nekoliko riječi o Italiji. Zaključak dijaloga s komisijom o proračunu bio je pozitivna vijest. Spred se malo smanjio. Tako da sve što pridonosi dijalogu i pridržavanju postojećih pravila smanjuje spred i poboljšava za sve okolnosti financiranja. Kao što sam rekao prije, vanjsko okruženje neće biti toliko živahno kao što je bilo u prošlosti. I gospodarstvo Italije bilježi sporiji rast nego u prošlosti. I zapravo usporava više značajno više nego što je bilo očekivano. I to se događa u svima, ili barem u većini zemalja europodručja, a to je istaknutije u Italiji, jer dok su svi bilježili rast, Italija je bilježila manji rast od drugih zemalja. No, prerano je razmišljati hoće li se morati provoditi rebalans proračuna ili što već. Nemamo za sada još podataka ili predviđanja o tome kako će se kretati proračun. Treba vidjeti kako će se kretati porezni prihodi, tako da je još prerano iznositi takve prognoze. Kada je riječ o novčanicama od 500 eura, 4. svibnja 2016. godine, Vijeće je odlučilo da će novčanice od 500 eura biti isključene iz serije Europe i da će se izdavanje tih novčanica obustaviti krajem prošle godine, početkom ove godine. Nacionalne središnje banke će davati te novčanice svojim e, strankama do sredine ove godine. No, zašto to kažem? Zapravo, obusava tiskanja tih novčanica je normalna, ako pomislimo naročito ko su korisnici tih novčanica, jer u nekim dijelovima eurozone e, se visoko cijeni korištenje tih novčanica, tako da je donesena takva odluka koja je u delu nije pozdravljena, a u drugom osporavana. No, odluka je donesena. u smislu glatke tranzicije Njemačka Bundesbanka i Austrijska nacionalna banka će izdavati novčanice od 500 eura do 26. travnja 2019. godine. Nakon što se prestane sa izdavanjem tih novčanica, novčanice će i dalje ostati legalnom valutom, dakle moći će se koristiti i kao oblik pohrane vrijednosti i kao način plaćanja. Dakle, s time ćemo postupati kao sa bilo kojom drugom novčanicom. Dakle, ne mi, nego nacionalne središnje banke. Hvala, Notis Marijas. Hvala. Imam dva pitanja koja se odnose na Grčku. Nenaplativi dugovi. U Grčkoj možemo riješiti taj problem e, dražbama i oduzimanjem vlasništva Grcima koji su osiromašili, ali ne možemo e, prodavati te dugove, ne možemo e, dopustiti prodaju tih dugova od banaka do zelenaša za sitniš. E, ja sam e, pozvao više puta da se ustroji poseban e, fond za spašavanje tih ljudi od 5 milijarde eura kako bi taj fond otkupio NPL-ove po prvoj cijeni koju ponude fondovi, dakle za manje od 10% njihove vrijednosti i onda nakon toga oni koji su proglasili stečaj mogu otplatiti svoje kredite po istoj cijeni. E, što misli SB o tome? S jedne strane, dužnici koji ne mogu otplatiti kredit će biti zaštićeni, a s druge strane banke se mogu riješiti MPL-ova i to uz pomoć fonda. I drugo pitanje se odnosi na kvantitativno popuštenje. Grčka je isključena iz toga. A Središnja banka Grčke sudjeluje u tome i do 2017. godine je isplatila je 62 milijarde eura. Dakle, kada ćete uključiti grčke obveznice u kvalitativno popuštanje? U ste rekli da ćete vi osobno istražiti održivost grčkog duga. Jeste li proveli to istraživanje i izradili izvješće i kada će također grčke trgovačke obveznice biti uključene u kvantitativno popuštanje i kada će e, ih banke moći početi kupovati i kada će to moći početi činiti Grčka središnja banka? Hvala. Pa Odgovor na drugo pitanje je kada budu prihvatljive, za sada one nisu prihvatljive jer one ne odgovaraju našim kriterijima. Zatim, e, prvo pitanje. Inače, ne mogu o tome se izraziti jer je to sada predmetom pregovora koji se upravo sada održavaju u Ateni. Ali smanjenjem e, zaliha NPL-ova trebamo znati da neki vlasnici tih dugova neki od tih dužnika su zapravo dio daleko većeg socijalnog problema. A s druge strane imamo e, strateške kreditore. I tu vlada nastoji razlikovati te dvije kategorije. No, u rješavanju problema siromašnih e, dužnika pa postoje dvije mogućnosti. Dakle, prva je odgoditi problem, što onda dovodi banke u poteškoće, jer onda banke neće moći izdavati kredite privatnom sektoru, kao što bi inače činile. Drugi način je riješiti se toga, odnosno zadržati kulturu plaćanja kako time banke ne bi bile pogođene, a s druge strane izravno pomoći siromašnima koji su dužnici. Dakle, mislim da je vlada tu učinila značajan napredak, ali moramo biti svjesni činjenice da je Grčka banka bila dugo vremena u nemogućnosti podržavati privatni sektor u Grčkoj. Sada je dobro kapitalizirana i može predstavljati potporu gospodarstvu, tako da moramo paziti da e, Grčka banka ne padne pod negativne utjecaje u budućnosti. Smijem li postaviti dopunsko pitanje? Da, imate također e, i drugu priliku i sigurno ćete se moći nadovezati na ovo, e, na ovo pitanje. Idemo dalje, Petro Silva Pereira. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine dragi. Dolazi do usporavanja gospodarstva prema vašim prognozima i vi smatrate da u bliskoj budućnosti neće biti recesije, međutim i sigurni ste da će inflacija biti u skladu sa srednjeročnim ciljevima. No, u svakom slučaju dolazi do usporavanja gospodarskog rasta koji je slabiji nego što se očekivalo. Dakle, očito je pitanje što možemo i što trebamo učiniti u vezi s time, ne jednostavno nadati se najboljemu. Kada je riječ o monetarnoj politici, vi kažete da ona dovoljno snažno podržava gospodarstvo i ako bude potrebno Europska središnja banka će učiniti još i više. No, što se ostaloga tiče, imam dva pitanja. Prvo je pitanje vezano uz političke rizike koji proizlazi iz Brexita. Slažete li se sa njihovom središnjom bankom da je najgori mogući scenarij, scenarij bez sporazuma, no deal? I zapravo preostalo nam je osam tjedana do trenutka Brexita. Dakle, biste li rekli da prvo što bismo trebali učiniti kako bismo poboljšali preduvjete za gospodarski rast je upravo izbjegavanje takvog scenarija? Zatim, e, drugo pitanje se odnosi na ekonomsku i fiskalnu politiku. U svojem godišnjem pregledu, rasta 2019. godine komisija e, traži ulaganja veće kvalitete i ekspanzivnu e, fiskalnu politiku u zemljama koje imaju viškove. Slažete li se sa time da bi ova dva preduvjeta trebala biti dijelom instrumentarija za promicanje gospodarskog rasta i za sprječavanje ovog usporavanja gospodarstva. Hvala. Kada je riječ o Brexitu, nisam baš sklon tome da dajem jasno odgovore jer ne želim se upletati u jednu vrlo već složenu raspravu. Osim toga, treba imati na umu da mi nismo strana u pregovorima. Mi pratimo situaciju, surađujemo s Engleskom bankom i nastojimo biti spremni na rasplet događaja, na bilo kakav scenarij kada je riječ o financijskim tržištima i Intenzivno smo surađivali sa Engleskom eh, bankom, imamo već eh, niz mjeseci radnu skupinu koja se time bavi. A mislim da van toga ne trebamo raspravljati o tome koje su prednosti ili nedostaci različitih eh, ishoda sadašnje političke rasprave koja se vodi u Jedinjenoj Kraljevini. Mi se jedino moramo pobrinuti da što se nas tiče prepoznamo e, sve moguće ishode i rasplete događaja i da poduzmemo u skladu s time potrebne mjere. Naravno, želim naglasiti da javne vlasti moraj, e, možda neće morati intervenirati u nizu scenarija, nego će to moći učiniti privatni sektor, no kao što sam već znao reći prije, važno je znati što ćemo poduzeti unaprijed. I i svjetlu ove nove izjave komisije o ekvivalentnosti i o uvjetovanoj privremenoj ekvivalentnosti je bila od velike koristi. I što se drugog pitanja tiče, slažem se s vama i slažem se s komisijom. Mnogo se govori o veličini proračuna u nizu zemalja, a mnogo se manje govori, jer je to teže, o tome koliko bi proračun trebao poticati rast. U nizu godina, 7, 8 ili 9 godina prije krize, u mnogim zemljama zabilježili smo e, značajan porast tekućih e, rashoda vlade i dramatičan pad javnih ulaganja, a s druge strane značajan porast poreza. Nije nikako čudo, dakle, da kada je došlo do krize, neke zemlje koje su se držale te politike, koja zapravo koči rast su bile izloženije krizi. Osim toga što su nakupile dug koji je smanjio prostor da fiskalna politika reagira na krizu. Naravno, Mm, treba se usredotočiti na sastav proračuna u tom smislu i to pozdravljam. Drugi dio preporuke komisije odnosi se na e, ravnomjernu primjenu postupka makroekonomskih neravnoteža. I tu smo također na istoj strani, no moramo otići korak dalje i postaviti si pitanje što to znači recimo za jednu zemlju koja ima punu zaposlenost i to već ima određeni niz godina. I ako ta zemlja onda iskušava u velikim e, dijelovima gospodarstva nedostatak radne snage. Što znači za tu zemlju kada joj se kaže da treba još više trošiti? Ako to poprimi oblik ulaganja u digitalizaciju, infrastrukturu, tehnologiju, gdje je to potrebno i dobro došlo, i to jest prvi korak, no ipak si trebamo postaviti pitanje kako će doći do takvih ulaganja i kako bi ta veća ulaganja zemalja s viškom mogla utjecati i na druge zemlje europodručja, a to nije odgovor koji je očit. Hvala. Kao što ste i sami rekli, evo postavili smo vam e, neka teška pitanja. Ja ću postaviti dva laka pitanja. Prvo se odnosi na članstvo u europodručju. 26 od 28 zemalja članica su se pravno obvezale na uvođenje eura. No, e, sedam zemalja članica još nisu članice europodručja, iako su jedna ili dvije ispunile uvjete za članstvo. Kako gledate na ta kretanja? Je li poželjno ili čak nužno da one koje su se na to obvezale budu prisiljene na priključenje i kako vi gledate na moguća kretanja? Dakle, mislite li da će jedna ili dvije zemlje moći se prijaviti za članstvo? Drugo pitanje, kad sam predsjedavao posebnim odborom za financijsku krizu, a Parvanš je bila izvjestiteljica, razmorili smo također i e, ulogu Agencija za kreditni rating e, i zaključili smo da bi za Europsku uniju bilo poželjno imati jednu europsku agenciju za kreditni rating koja ne bi ovisila o Americi, ne bi bila pod američkim utjecajem. Smatrate li da bi to trebala biti privatna agencija za rating, e, opskrbljena privatnim sredstvima i trebala bi i to biti agencija koja bi promijenila poslovni model. Evo, to je moj hobi na neki način. I ja sam pokušao pronaći ulagače koji bi bili spremni sudjelovati u takvom e, projektu, no e, nisam polučio uspjeh. U međuvremenu sam uvidio da niz agencija je u međuvremenu osnovano a jedna od njih je posebno uspješna, prisutna je u više od šest zemalja, ima više od 200 zaposlenika e, od, iz 30 različitih zemalja i koriste je i institucije poput EIB-a. No, oni mi kažu da Europska središnja banka ih e, još ne smatra ravnopravnima eh, onim trima najvećim eh, agencijama za kreditni rating. Oni se zovu Scope. Dakle, što vi kažete na to? Prvo pitanje. Europodručje je osnažilo osnažilo se unatoč činjenici što bismo mi željeli da se to događa bržim ritmom. Ali u svakom slučaju napredak je postignut, osobito ako uzmemo u obzir i ako uzmemo kao ishodište početak krize. Ovaj proces nije još dovršen, ali je dovoljno daleko uznapredovao da bi mogao pobiti eh, vaše pitanje. Vaš interes eh, eh, i to i potvrđuje. Dakle, više eh, glavni naglasak nije je li euro područje pripremljeno za nove članice, nego jesu li zemlje članice pripremljene dovoljno za euro područje. Dakle, mi očekujemo da sve države članice da, sve zemlje članice bez obzira na opt-out ili opt-in klauzulu, usvoje euro. A što će se dogoditi uglavnom ovisi o dva čimbenika. S jedne strane je njihova spremnost, a s druge strane njihova volja. Njihova pripremljenost je već nešto, je nešto što je već itekako povezano uz postupak. Naime, te države moraju biti svjesni da ulaze i u bankarsku uniju. Dakle, kada ulazite u europodručje, države članice koje ulaze u europodručje moraju biti svjesne da će ojačati snagu bankarske unije, Mora se osigurati da će oni osnažiti bankarsku uniju, a ne biti slaba karika. Evo, ja se nadam da sam time odgovorio na vaše prvo pitanje, ali u svakom slučaju mi smo danas u drugčoj poziciji u odnosu na prije deset godina kada smo si postavili pitanje hoće li ovo proširenje imati smisla, hoće li to oslabiti postojeću uniju. Ali otar se mnogo toga promijenilo. I kao što sam rekao, i mnoge stvari će se tek morati promijeniti kako bi Unija postala snažnija. Ali kada pogledamo kakva je situacija danas, onda smo svjesni da smo dovoljno snažni da bismo mogli primiti nove članice. Drugo pitanje e, je bilo vezano za agencije za kreditni rating. Mi možemo razgovarati jesu li te agencije savršene ili nisu. Kada sam bio na čelu FSB-a i kada se od mene tražilo u travnju 2008. da dadem prvi odgovor na financijsku krizu, Dakle, um, uloga koju su imale agencije za kreditni rating tijekom financijske krize je bila nešto što ne bismo nikome preporučili. Sjećam se da smo tada rekli, a vjerojatno smo to negdje i napisali, da bismo trebali pokušati funkcionirati bez njih. Ali otad je bilo jako teško pronaći pravo i valjanu zamjenu. Kada kažem valjana zamjena, što bi to bilo? To bi bila zamjena koja bi imala istu razinu povjerenja od strane glavnih institucionalnih investitora. Dakle, to su mirovinski fondovi, ali i drugi glavni igrači u financijskom sektoru, jer su upravo oni ti koji daju vjerodostojnost agencijama za kreditni rating. I zato, tijekom financijske krize, su se oni našli u situaciji da, mogu vrlo lako izgubiti vjerodostojnost. Zašto? Zato što su glavnim investitorima davali rating za, one, za proizvode koji nisu zaslužili rating koji su dobile. Vrlo je Jako je teško, naravno, ako se radi o privatnoj agenciji, tražit će se veći kredibilitet u odnosu na javnu. Ali osim toga, treba reći da je jako teško ući na to tržište izvana. Mi bismo željeli imati e, što je više moguće procjena kreditnog rejtinga i Europska središnja banka koristi čitav niz izvora procjene kredita. Naravno, agencije za kreditni rating su među najvažnijima, ali za procjenu koristimo također i središnje banke, jer središnje banke imaju vlastitni kreditni rating. Postoje dakle interne, interni kreditni rating i procjene. Ali kako god, kako bilo, mi bismo željeli taj spektar proširiti za nas. Hvala vam. Stefan Gerold. Hvala predsjedatelju. I hvala predsjedniče. Vi ste govorili o sjeveru i jugu Europe i govorili ste o ujedinjenju sjevera i juga koji su politički dakle ujedinjeni, ali e, ekonomski su jako različiti. Vi ste također govorili o zadržavanju kamatnih stopa na niskoj razini. No ta strategija sigurno neće biti bez učinaka za one koji imaju dugove koji su jako zaduženi. također to može ići na uštrb onih koji imaju štednju. Ono što me zanima, kada bismo imali više prilagodbi, na primjer kamatna stopa ili instrument depozita, gospodine dragi, ako biste vi mogli zaželjeti još jedan instrument ili e, i kada biste e, mogli dobiti e, čarobni štapić za Europsku središnju banku da još nešto kontrolira, što biste željeli kontrolirati? Hvala vam. Prije svega niske kamatne stope ili čak negativne kamatne stope kao što smo imali nisu tu da bi euro područje držali na okupu motivacija, vi ste govorili o kolegijalnosti članica europodručja, ali motivacija je bila i motivacija još uvijek jest postizanje stabilnosti cijena. U posljednjih nekoliko godina postalo je jasno tijekom krize da bi taj instrument bio jako učinkovit. I doista, bio je jako učinkovit. Mm, naša, naše iskustvo sa negativnim stopama je bilo jako pozitivno u smislu stimuliranja ekonomije i u smislu povećanja kreditiranja i u smislu nedilaženja financijske fragmentacije. Dakle, to je glavna logika koja stoji iza odluke o negativnim kamatnim stopama. A sada što se tiče učinka na štednju, to ćemo tek trebati procijeniti, jer ono što je loše jest kratkoročna politika tih stopa, ali kada se štednja, kada se za štednju pruža naknada na toj razini, na primjer, neka štednja, kao što je na primjer korporativna štednja, dobiva trenutačno negativnu ocjenu ali nekorporativne stope, kao na primjer depoziti, za njih se dobiva naknada na razini od 0%. Ali kada vi ulažete svoju štednju, ona se ne ulaže nužno u kratkoročnu imovinu, kao što je to slučaj sa depozitom. Ona se ulaže i u drugu imovinu Ali kada govorimo o prikladnosti ove mjere, trebali bismo razmišljati šire. Trebali bismo se zapitati jesu li štediše, ili štedišama bolje imati snažnu ekonomiju i imati svoju štednju u snažnoj ekonomiji. I kada je zapošljavanje u silaznoj putanji, pa na taj način štede više. Je li im tada bolje? Ili bi im bilo bolje u ekonomiji sa višim kamatnim stopama, gdje imamo visoku stopu nezaposlenosti i gdje imamo situaciju gdje se stvara manje radnih mjesta, gdje su plaće niže i tako dalje i tako dalje. Dakle, kada provodimo tu procjenu, odgovor je da su negativne kamatne stope imale jako korisnu ulogu kada je riječ o monetarnim politikama, kada je riječ o sukladnosti i tako dalje. Hvala. Hvala vam. Time zaključujemo Time zaključujemo monetarni dijalog sa predsjednikom Europske središnje banke, a sada prelazimo na, na, saslušanje sa predsjednikom Europskog odbora za sistemske rizike. Ja ću sada biti jako strog što se tiče vremena koje vam je na raspolaganju za postavljanje pitanja, jer moramo zaključiti sastanak najkasnije u 18 sati. Evo, još jedan puta ću dati riječ predsjedniku Dragiju.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 Poštoveni e, Poštovani članovi Odbora za ekonomske i monetarne pitanja, dame i gospodo, e, Veliko je zadovoljstvo obratiti vam se sada u svojstvu e, predsjednika Europskog odbora za sistemske rizike. Kao što sam rekao, ovo je posljednji sastanak, naš posljednji sastanak u ovom parlamentarnom sazivu i želio bih iskoristiti ovu priliku da se, da se prisjetimo svega što smo postigli u makroprudencijalnoj makroprudencijalnom području. Govorit ću o pristupima i govorit ću o svemu onome što je zapravo danas već objavljeno. Puno posla je još uvijek pred nama. E, Europska središnja banka ima jako važnu ulogu u podržavanju uspješne makroprudencijalne politike u Europi. Prije svega to je forum koji nam omogućava da zajedno razgovaramo o rizicima i ranjivostima. Nadalje pomaže i omogućava vlastima da uče jedni od drugih, omogućava im da razmjenjuju svoje iskustva u korištenju makroprudencijalnih e, instrumenata i također razmatra sve akcije u ovom smislu koje se poduzimaju u Europskoj uniji i također koristi se instrumentima mekog prava, soft law kao što su upozorenja i slično kako bi ublažila svake sve potencijalne rizike. Na početku ovog parlamentarnog saziva makroprudencijalne vlasti su dobile pristup nužnim makrobonitetnim instrumentima. To je bio e, rezultat, e, e, rezultat odgovora na krizu. Tijekom naših sastanaka mi smo razgovarali o tome kako vlasti koriste ove instrumente u nošenju sa rizicima, a to je također bilo i kao odgovore na upozorenje Europske središnje banke kad je riječ o ranjivostima u europskom e, sektoru nekretnina. Makrobonitetne vlasti i tijela bile su voljne koristite koristiti instrumente koji su bili na raspolaganju i aktivirati ih na ispravan način što je pokazalo da, je, da su izvori ranjivosti i krhkosti različiti. Na primjer, sistemski amortizer je se koristio da bi se ublažili rizici i to, to je bio slučaj Islanda, Lichtensteina i Norveške. Postoji u ovom trenutku e, sedam zemalja u Europskoj uniji koji koriste ovaj amortizer u razini od 0,5 do 2% i i još nekoliko zemalja koje imaju pozitivnu stopu po prvi puta u neku posljednjih nekoliko mjeseci od 0,25 do 2,5%. Osim toga, u većini zemalja Europske unije makrobonitetna tijela su aktivno koristila instrumente koji se temelje na zajmovima, a koji su raspoloživi u okviru nacionalnih okvira kako bi osigurali standarde za zajmove, a koji su stabilni i zdravi i kako bi se nosili sa zaduženjima kućanstava. I time dolazimo do izvješća Europske središnje banke o makrobonitetnom pristupu lošim kreditima. Evo prije, najprije ću vam najprije ću vam E, nešto reći općenito o lošim kreditima. E, loši krediti, akumulacija loših kredita postoju sistemski problem kada oni utječu na veće dijelove makrofinancijskog sustava. Oni umanjuju e, njihovu otpornost na šokove i dovode u pitanje njihovu ključnu funkciju, a to je facilitacija financijskih tokova. S obzirom na mandat e, ovog tijela, Vijeće Europske unije zatražio je od Europskog odbora za sistemske rizike da razradi makrobonitetni e, pristup e, lošim E, lošim kreditima. E, dakle, u, izvješću ESRB-a, današnjem izvješću, došli smo do zaključka da, da makrobonitetna tijela već imaju na raspolaganju instrumente da se nose sa ranjivostima o kojima smo razgovarali. ESRB pozdravlja promjene koje su unesene u okvir u okvir o makrobonitetnim Um, u okviru kojem, u kojem djeluju makrobonitetne tijela. Također smo zadovoljni činjenicom da su se mikrobonitetne tijela pozabavile specifičnim ranjivostima i slabim točkama u pojedinim zemljama. Istovremeno, ESRB je identificirao područja u kojima je potrebno još nešto učiniti. Evo, Najprije ću nešto reći o mjerama koje se temelje na, e, na, zajmovima. Takve mjere kao što su um, e, razne mjere na, nameću minimalne standarde zajmova. Dakle, oni bi oni postaju vrlo često manje otporni na financijske šokove. Te mjere također povećavaju otpornost banaka i smanjuju količinu kredita koja ovisi o vrijednosti kolaterala i samim time se ublažava preveliki rast kredita i na taj način ciljaju na slabe točke i na slabosti u vrlo ranoj fazi. Kao što sam rekao, mjere koje se temelje na zajmovima koriste se da se uočavaju slabosti vezane za kućanstvo u većini država članica i ESB smatra da bi to, da bi ovakve mjere trebale biti trebale biti dio instrumenata koji imaju sve makrobonitetna tijela što u ovom trenutku nije slučaj. ESRB e također smatra da bi trebalo proširiti ove mjere i na financijske korporacije, a ne samo na kućanstva. Dakle, to su e, to su mogućnosti koje bi trebalo razmotriti. Istovremeno e, svjesni smo da ovo nije lako. Zašto nije lako? Zato što nefinancijske korporacije su veoma različite i u smislu veličine, sektora, starosti e, i vrste kredita koje im se odobravaju. Ja moram naglasiti da neke od slabosti i strukturalnih faktora koji su povezani za loše kredite kao što, ne, kao što su neučinkovitosti u pravnom okviru, bank, to je, to je nešto što ne dilazi makrobonitetnu politiku. U svakom slučaju oni određuju politike u kojima okolnosti u kojima makrobonitetne politike funkcioniraju. Zato je jako važno eh, da se uhvatimo u koštac sa svim eh, nedostacima koji još uvijek postoje u pravnim ili eh, sudskim okvirima u nekim državama članicama. A sada ću reći nešto o izazovima koji su pred nama. S obzirom da imamo sve veći udio posredovanja u kreditima i da to provode nebankarske financijske institucije, Europa bi trebala makrobonitetna tijela opskrbiti instrumentima, prikladnim instrumentima kako bi djelovali u slučaju da postoje takvi rizici u bankarskom sektoru ili u slučaju pojave novih rizika. I iz tog razloga u ovom odboru ja sam vrlo često razgovarao o strategiji ESRB-a i o prioritetima Eh, za proširenje eh, makrobonitetne politike on kraj bankarstva. Tijekom naših sastanaka mi smo razgovarali o prijedlozima, našim prijedlozima vezanim za revidiranje ehm, uredbe o eh, europskoj tržišnoj strukturi. Posljednji puta kada smo se susreli, ja sam naglasio prijedloge vezane za makrobonitetne instrumente za osiguravatelja. Jedan širi ehm, skup instrumenta trebao bi također uključiti i makrobonitetne instrumente koji se bave E, rizicima vezanim za likvidnost i rizicima vezanim za različite investicijske fondove. Nažalost, a moram biti ovdje iskren, nije ostvaren značajan e, napredak kada je riječ o inkorporiranju makrobonitetnih instrumenata za nebanke u europski pravni okvir. Imamo još jedan izazov koji je pred nama, on je vezan za monitoring nadzor financijskog sustava, što od nas zahtjeva da imamo pristup visoko kvalitetnom, detaljnom i zapravo visokokvalitetnim kvalitetnim podacima o transakcijama. Da bismo imali širu sliku, iako je važno da povezujemo, da možemo povezati podatke na, svim tržištima vezanim za sve instrumente i sve stranke, sve strane. Naše iskustvo u analizi e, e, podataka o derivatima koji su postali e, raspoloživi kroz EMIR naglašava važnost veće standardizacije podataka. Također je jako važno investirati u adekvatnu infrastrukturu i u pravne instrumente. Želio bih na kraju zahvaliti ovom odboru, osobito predsjedatelju i potpredsjedatelju na sjajnoj suradnji u posljednjim godinama i na plodonosnoj komunikaciji, ne samo ovdje, već i e, na našim sastancima koji su se odvijeli in kamera. Jako mi je, osobito mi je drago e, što ste dvije, o, dvije teme željeli na razgovarati. S jedne strane je e, standard 9 o standard za financijsko izvješćivanje i što ste također željeli razgovarati o klimatskim promjenama u ovom kontekstu. Jako je važno da nastavimo razgovarati o ovim područjima. ESRB nastavlja raditi na financijskom financijskim aspektima klimatskih promjena jer se nadam da ću vam moći pružiti najnovije informacije o tome na našim budućim sastancima. Na vaš zahtjev mi ćemo također raditi i na e, implikacijama financijske stabilnosti na standard 17 kada je riječ o ugovorima o osiguranju i u ovom sazivu također mogu reći da smo da imamo e, čast da imamo čast pozvati gospođu Pervanš Beres i gospodina Burkarda Balca na jednom od naših eh, godišnjih eh, sastanaka. Eh, eto, zahvaljujem vam na pažnji i na raspolaganju sam za sva pitanja. Što naših sastanaka i kamera, kada je o održivim Financiram FRS TV, Ja želim isto tako istaknuti važnost eh, koju ste naznačili, a kada je riječ o potrebno da se makrobonitetni nadzor i tijela pozabavi izom bankarskog sustava svim događanjima, a isto tako do sada smo ostvarili jedan značajan napredak eh, i da je to zaista jedan važan politički bot. Eh, kad je riječ o našem radu, a isto tako i Parlamenti i Evropska unija. Želim započeti biti sa kolegama, moramo biti kraći nego li naših običajnih pet minuta. Preznik Dragih mora uhvatiti svoj avion, prvi govornik Markus Feber. Hvala. Hvala gospodine Dragi jednu temu koju zapravo vidim jedan sistemski rizik e, u tome, a to je pitanje swap line e, koje imamo, isto tako swapove sa Bank of England u slučaju tvrdog e, Brexita. Što bi ti swapovi značili sa Bank of England koje bi imali posljedice? koji su parametri pojedinih swapova, da li se one ograničavaju volumenski, da li je to ograničavanje predviđeno uz Brexit, u kojoj visini, kakvi su e, na neki način usklađivanje sa nacionalnim središnjim bankama koji moraju uskočiti u slučaju dakle nepovrata. A kad je riječ o swapovima, da li to može biti i kod kliringa eura određenih poteškoća? Da li imate tu neke predostrožnosti i kakve su nadzorne uloge euro kliringa kada je riječ kod SEH, koja je vrlo problematična kliring kuća, bi mogla dospjeti u poteškoće u slučaju tvrdog Brexita. teško ćemo moći raspraviti o svemu ovome u ovom trenutku. S jedne strane, ovaj zadnji dio vezano uz Brexit nismo dio u pregovorima, bit će jako teško da se na bilo koji način usmjerimo na to pitanje ono što mogu e, naglasiti, što mogu ponoviti da smo pripremili e, Zajedno sa Bank of England e, vidjeli smo određene e, faze nesigurnosti, možemo sagledati što će se učiniti, a prije svega izjava komisije dala je dovoljno vremena da se e, obuhvati i analizira bilo koji scenarij, a isto tako i da se poduzmu akcije. A neki kažu čak, e, s obzirom da vidimo nikakvo kretanje u zadnjih nekoliko tjedana, e, čini se da su svi u stanju zamrznutosti u iščekivanju svega onoga što će se dogoditi i onda će se donijeti i odluke. Isto vrijedi kad riječ o svopovima, ne možemo govoriti kada, u kojem e, trenutku, to nije jedini svopovi koje imamo, a Back of England e, zapravo je dobra stranka upravo ovim svog poslovima i to je zaista e, kretno bonitetski dobra strana i to bi bilo sasvim dovoljno da sve uključene strane budu odgovorne u svojim ponašanjima. Oni koji trebaju nositi rizike, eventualno ako nešto krene po krivu, da li znaju sve detalje o ovim svopovima? Naravno, svi oni koji imaju rizike, prije svega i koji su dio ovih svopova, imaju obavijesti, ali nije to jedina, jedini swap e, koje imamo, naravno nije to e, nikakav presedan u ovom riziku koji se može dogoditi u samoj realizaciji. Pabet Winter i želim pozdraviti novu članicu Jakov von Dobrodošli u odbor. Hvala gospodine predsjedniče, želim postaviti pitanje na njemačkom jeziku. Gospodine dragi, kao što ste mogli čuti, ja sam još relativno mlada, ja sam e, došla kao e, zamjenica e, svog kolege u ovom odboru, ali nakon ovih dva i pol sata želim naglasiti da zaista mislim da je izuzetno informativno i isto tako da nam je veliki poresti konoči kad je riječ o svim informacijama koje smo dobili koje možemo dati našim i prenijeti u naše izborne okruge. Svakako mislim da svi mi smo kao parlamentarci odgovorni da i važne informacije proslijedimo dalje. Jedno pitanje koje možda općenite naravi i koje se tiče prognoza rasta. Vi ste istaknuli da ove prognoze rasta su korigirane prema dole. Da li mislite da SRB e, se nalazimo u nekim konjunkturnim ciklusima i da li vidite eventualne sistemske rizike, odnosno ne bih e, postavila pitanje vezano uz Brexit, ali možda eventualno kaznene E, carine, može se i o tome raspravlja, koji mogu eventualno imati i na utjecaja na raste i konjunkturu. Još jedno pitanje koje se tiče prije svega nas u Njemačkoj, a koje se često postavlja, to su rasprave e, o eventualnom fuziji dviju banaka, Deutsche Bank i Commerzbank, Mm, konkretno sigurno nećete moći ništa kazati vezano uz ovo spajanje, niti možete, ali želim postaviti pitanje ako e, sučelimo spram ove fuzije kako bi nešto postalo profitabilnije, ali uvijek postoji usporedni rizik koji može dovesti do gubitka radnih mjesta, a isto tako povećanje već postojećih velikih banaka koji mogu doći do one situacije da budu prevelike e, da ne bi uspjeli to big to fail, što znači uvijek to kod nas doma gledamo sa velikom zabrinutošću. Kako SRB može ovo sagledati, da li rasti u nedogled ili ostati diversificiran na tržištu kako ne bismo imali te ogromne rizike koje prati jedna ovako velika banka. Hvala lijepa. Prvo pitanje koje se tiče ciklusa rasta. Uvijek postoje ti elementi koji su, evo recimo 2017. godine, e, izuzetna godine kad je riječ o rastu. E, I to je uglavnom zahvaljujući e, vanjskoj potražnji, to jest izvozu koji je zaista uvelike rastao. A što se tiče usporavanja rasta, kao što ste komentirali, zapravo to je E, idemo na jednoj krivolji koja e, pada, ali koja je još uvijek blizu potencijalnog mogućeg rasta. No, ono što se događa izvan toga je zapravo mješavina određenih specifičnih faktora koje su specifične za pojedine e, države ili geopolitičke događaje. Potražnja u ostatku svijeta smanjila se, a to je upravo zbog eh, nadolaska protekcionizma i već sam ranije istaknuo ako želimo imati jasnoću na ovoj fronti vjerojatno puno toga od ovih eh, E, eventualnih e, nedostataka će nestati. E onda i Brexit koji isto tako može potegnuti pitanje povjerenja u europodručje. Naravno imamo i političke razvoje i događaje u europodručje koji naravno utječu na rast, ali isto tako i na povjerenje. Što se tiče samih specifičnih faktora, dakle smanjenje rasta u Kini, a isto tako i e, fiskalni učinci u SAD-u, te isto tako sve ono što se dogodilo sa automobilskom industrijom u Njemačkoj. Svi ovi faktori ili kombinaciju događaja imali su svoj učinak na ovaj ukupni učinak, što znači da e, upravno vijeće na zadnjem sastanku e, i svojoj analizi vidjelo to smanjenje rasta, ali ono što moramo isto sagledati to je trajnost samih e, mjera, sigurno onih koje će biti jednom zauvijek geopolitička neizvjesnost primjerica. Ukoliko bi ona e, opstojala, onda imamo jedan prošireno usporenje kroz duži vremenski period. Vjerojatnost recesije za europodručje i izuzetno niska je ova vjerojatnost, a naravno kada govorimo o agregiranoj bilanci. Vidimo da i u agregiranom gospodarstvu vidimo da je imamo određenu pritisak na tržište rada, čak u nekim ključnim državama žele eh, imati veći rast, ali zbog nedostatka kvalificirane radne snage ne mogu ostvariti taj rast. To je pozitivno to zapravo nas čini na neki način eh, uvjerenima da će inflacija doprinijeti tome, ali ako će se nastaviti, pa treba će duže od onog što smo mi očekivali. I to ćemo sve skupa vidjeti u ožujku kada ćemo eh, dati projekcije za europodručju. Ne mogu komentirati doista o institucijama kao takvim. Malo sam prekoračio vrijeme. No, valja naglasiti sljedeće. Ukoliko trebaju rasti kreditne institucije. Ako imate velike kreditne institucije, onda se e, dolazi do to big to fail situacije. Međutim, možemo to suzbiti. Prvo, e, međusobno povezano što u slučaju, dakle, e, loži kredita, što u slučaju supervizije, postoji čitav način kako da se ovaj rizik suzbije i moramo biti Sigurno je da sam kreditne institucije ne smiju previše rasti, ali ujedno e, optimalno učinkovite unutar svoje skale djelovanja. Hvala vam. Notis Marijas. Dragi, ja ću se vratiti na loše kredite mi to zovemo crvenim kreditima u Grčkoj. Milijuni grčkih građana zaista su zabrinuti jer i e, postali su nelikvidni, su osobni stečaj. Da li će e, se izraditi plan spasa, da li će se ti e, štedi, odnosno da li će se ti primatelji kredita spašavati, da li možete se ustrojiti jedan takav fond e, za spas e, ovih primatelja kredita i da li to može pomoći u spasu e, samih korisnika kredita. Ima li smisla da se prodaju dugovi i loši krediti fondovima i to na razini 8 do 10% nominalne vrijednosti, a bez ikakve opcije da i sami primatelji i nositelji kredita otkupe svoje dugove. Europski izbori su pred nama i građani će nam davati ocjene ako E, dajete 100.000 veću hipoteku, fond će to kupiti za 10 po 100 ili 10.000 eura. Zbog čega ja to ne mogu kupiti za isti iznos, za isti taj iznos? Zbog čega, dakle, sam e, nositelj kredita ne može e, od državne E, tvrtke koja bi bila osnovana otkupiti svoj dug? To su pitanja. A prije no što mi date no, opće, abstraktni odgovor, ja bih doista volio da dobijam e, jasan odgovor. E, slušaju nas grčki građani, boje se da će izgubiti svoj krov nad glavom na aukcijama, a da li Europska središnja banka misli da se može ustrojiti mogućnost e, osnivanja državnog fonda koji će otkupljivati loše kredite, da je isto tako e, na neki način rastereti ih dužnički i kako bi onda taj državni fond otkupio ova potraživanja. Već sam odgovorio na to. U Atenu se upravo o tome raspravlja. Ja ne mogu o tome sada govoriti jer su pregovore u tijeku. Ono što se može kazati je sljedeće. Naravno da uvijek možete kreirati fond gdje će država kupiti. Samo pitanje po kojoj cijeni. I naravno pitanje je da li fond koji će otkupljivati ove loše kredite i na taj način pomoći upravo najsiromašnijima, a u čitavom tom univerzumu e, e, dužničkih i potraživačkih strana. Komisija mora odgovoriti na to, upravo zbog toga se o tome raspravlja u Ateni. Europska središnja banka nije ni za ni protiv ovakvih programa. To je potpuno jasno. Mi nemamo nikakvo predodređeno mišljenje o tome. Europska središnja banka je mišljenja da socijalna komponenta ovog problema imate upravo kao što sam malo čas kazao, imate zaista strateški siromašne i one stvarno siromašne. Strateški siromašni moraju se drugačije e, odraditi, ali stvarno siromašni korisnica moraju biti zaštićeni u svojim osnovnim socijalnim potrebama, a da se pritome ne uništi bankarski sustav kao takav. Stoga vlada i misija koja tamo raspravlja i naravno to mora biti u skladu sa e, odredbama o državnoj pomoći. Još e, samo jednu minutu. Ja sam postavio jasno pitanje. Uzmite hipoteku od 100.000 eura, fond ih e, kupuje za 10.000 eura. Zbog čega sam nositelj kredita ne može kupiti to za isti iznos. Ako on to već ne može, onda to može biti državni fond. Moramo pronaći načina da se na neki način spriječe ova e, državna potpora. Upravo ta pravila su e, na neki način bila primijenjena e, u sustavu i prije. Komisija i grčka vlada moraju o tom odlučiti, a ne Europska središnja banka. Ramote Hvala, gospodine Dobrodošli, predsjedniče dragi, na naš odbor. Želim vam zahvaliti na ovim godinama e, prednog rada i da upravo izađemo iz teške gospodarske krize. E, drago mi je čuti ovu raspravu između vas i Filipa Berca o e, obvezujućim pravilima kad je reč o konvergenciji. Ne smijemo biti zabrinuti i postaviti pitanje kad su obvezujuća pravila na snazi, a kada ne. A vi ste to tako govorili kada je javni dug prevelike, države e, gube svoju suverenost. Ne znam da li nas možete prosvjetiti, kada je to javni dug previsok. To bi bilo interesantno čuti. Kad je reč o ovom, čuli smo na neki način razmimoilaženje između velikih zemalja u europodručju Njemačka koja jako raste i koja ima e, svoj e, omer 80-60%, ali još imamo e, zadrživanja u nekim državama članicama e, povećanje Mm, GDP-a, isto tako i sami omjeri rastu. Stoga, da li moramo biti zabrinuti između e, situacije da neke banke u odnosu na javni dug e, u državi i kako će se ovo održavati u sljedećim godinama. Kad je riječ o kolateralima vezano uz dakle E, javnom sektoru i kupnje, program kupnje, dakle e, kad je riječ o gornjoj granici i smanjivanja samih e, ovih ograničenja, da li bi europski regulatori mogli smanjivati općenito sam, samo zaduženost države ili je to sastavni segment stabilnosti u Europi? Hvala vam lijepa. Naravno, teško je kazati kada je previsok dug. Međutim, postoji čitav niz literature koji, e, a se uopće ne ide u detalje ove literature koja se sada objavljuje, ja bih se fokusirao samo na jednu činjenicu. E, smanjivanje duga, upravo primjer koji ste naveli e, u europodručju, u europodručju gdje smo imali najveće stope raste. Tamo se najviše dugi smanjivao. E, smanjivanje duga ovisi o rastu. To je očigledno. Uglavnom, e, možemo, kad sagledamo zadnjih deset godina europodručja, fiskalne politike, proračunske politike koje su bile e, na neki način bile smislene, pola posto više E, pola postotnog pojena manje, ali doista promišljenja. Ono što je jako važno i što još uvijek jest važno jesu provođenje reformi koje dozvoljavaju rasta i koje će na neki način omogućiti rast i upravo vaš primjer Njemačke. Njemačka je to učinila u ranim 2000 godinama. Neke druge države su išli istim tim putem. I zbog toga se dug i smanjivao. Ne zato što je bilo posebnih e, strogih e, fiskalnih politika e, da će se na taj način smanjiti dug. Ne. Omogućivanje rasta i strukturne reforme omogućuju rast. I to je ono na što se moramo usredotočiti u sljedećim godinama. Kad je riječ o bankama koje imaju suverene dakle obveznice nisu bile rizične kada su ih držali do početka krize. Sada su to rizični proizvodi. Dobar mm, supervizor mora sagledati taj rizik i ono što smo mi zaključili da to treba učiniti na način da se održi neka vrsta e, mogućnosti da vidimo šta će se dogoditi sa bankama izvan Europske unije gdje te banke ili nemaju nikakvo od, Dakle, uvažavanje rizika, a isto tako i kategorički imati razgovore o tome da se na bilo koji način limitira eksponiranost banaka u ostatku svijeta koje nisu htjeli raspravljati o tome. Mi smo dugo pokušavali u odboru za bazalski sporazum, to je jedan aspekt. Drugi aspekt koji moramo naglasiti zbog čega moramo e, tu imati određen napredak jeste da on ne utječe na financijsku stabilnost. Još je to jedan primjer, a jedan je od primjera koji sam već naveo i to je još jedan primjer e, gdje ne želite da lijek bude gori od same bolesti. Činjenica jeste da je riječ o rizičnim proizvodima za jače banke, to moramo svakako staviti kao temu. E, nismo raspravljali o korektivnim faktorima ili o kvantitativnim limitiranjima rasta. Sve su to na neki način e, elementi koji se sagledavaju, ali ne postoji u ovom trenutku nikakva orijentacija ili smjer kretanja u kojem bismo mogli naglasiti da e, stvari kreću u nekom krivom smjeru. Filip Lamberts. Gospodine predsjedniče, do svjetske financijske krize i u 25 godina koje su prethodile e, imali smo jedan zajednički model rasta. Ja bih rekao da je usjedila politika kvantitativnog popuštanja koje su primjenjivale prvo Fed, a onda SB, je zapravo možda potaknula tu ovisnost. Ja nisam baš toliko oduševljena. E, javnim dugom, koliko privatnim dugom, e, dugom domaćinstava i tako dalje i još rizicima koji proizlaze iz studentskog duga i tako dalje. Imamo model koji se toliko temelji na dugu i na nekom načinu stvaranja novca koje je zapravo u rukama privatnih igrača i to je možda pogrešan model, odnosno stvaranje novca i naravno vi tome pripomažete je uglavnom e, u rukama privatnih financijskih institucija. Mogu li mirno spavati ili možda prepoznajem rizike koje vi ne vidite? Možda ste vi na boljem položaju da me razuvjerite, ali ja se ne osjećam mirnim kada promatram ovu gomilu duga koja postoji. Hvala. Vratimo se na trenutak, na razdoblje prije financijske krize. Je li financijska kriza nastala uslijed ekspanzionističke monetarne politike koja se provodila godinama prije ili je možda bila ishod sustavnog uništavanja zakonodavstva od sredine 90-ih na ovamo? Postoje različita mišljenja o tome. Ja sam sklon drugom. I sada imamo situaciju u kojoj je bila potrebna ekspazivna monetarna politika kako bismo spasili situaciju u SAD-u, Japanu i tako dalje. I zapravo kamatne stope su već niske dosta dugo i to je dovelo do veće financijske stabilnosti nego da je došlo do masivnih e, stečaja, nastavak e, nezaposlenosti i također daljne deflacije. To je odgovor. No, ipak, ako razmotrimo situaciju u kojoj je nastajao privatni dug i zbog čega je on nastajao u europodručju, dakle i u novim tržištima i u Kini i do neke mjere u SAD, ali ne toliko u Europi. I zapravo do sada su se niske kamatne stope koristile više za refinanciranje postojećeg duga i istovremeno se nastavljao rast, dakle ovaj omjer rast e, dug se smanjio do određene mjere, a javni dug se nije smanjio I ako uzmete agregatne podatke e, u e, europodručju, zapravo se ukupni dug smanjuje 2016. godine ako ne griješim, no e, ipak i privatni dug se smanjuje. Nisam siguran hoće li se to nastaviti, no ako to razmotrimo sa stajališta ESB-a, naravno nužne su niske kamatne stope kako bismo ispunili mandat. Dakle, ako postoje rizici po financijsku stabilnost koja proizlaze iz poticaja zbog kojeg privatne stranke ulaze u veći dug, dakle to e, bi zahtjevalo i primjenu makrofinancijskih e, e, instrumenata. Ali ne izlažu li to financijske igrače dugu van Europe? Dakle, spomenuli ste i Kino, SAD, jer sjećamo se što se dogodilo 2007. Da, postoje određeni dijelovi kreditiranja, dakle imamo korporativno zaduživanje sa visokim prinosima i ti problemi nisu toliko prisutni ovdje nego više u SAD-u. A mi uglavnom imamo kreditno bankarstvo koje je sve izloženije tim proizvodima. Dakle, sa prvim dijelom evo, možete mirno spavati, a drugi dio nas još uvijek malo zabrinjava. Miguel Viegas. Hvala. Govorit ću portugalski. Osvrnut ću se na dva pitanja. Prvo je kredit i loši dugovi. Moram se pridružiti dvojbama koje su ovdje iznesene. U Portugalu govorimo o stotinama tisuća kredita koje banke rasprodaju investicijskim fondovima koji to otkupljuju. A uslijed mjera štednje, naravno, nositelji kredita neće ih moći otplatiti. Dakle, ili je predsjednik dragi zabrinut više za banke ili za osobe e, nego za ljude. No, ipak, pitam se ne bi li bilo povoljnije obvezati banke na rasprodaju tih dugova i izložiti zapravo građane i banke velikim opasnostima. I zatim eh, želim govoriti o eh, kreditima po velikim rizicima koji se daju u poduzećima koja ulaze u velike rizike. Dakle, moje mišljenje kako predsjednik Dragi gleda na upozorenja engleske banke u vezi sa ovim leveraged loans koji dosežu razine jednake onima koje su vladale u razdoblju prije krize. Hvala, nemojte me krivo shvatiti. Nemojte govoriti da ne brinem zbog ljudi, da brinem samo za banke, to nije istina. Dakle, ako imate veliku zalihu loših kredita, trebate e, razlikovati između istinski siromašnih, potrebitih nositelja kredita i, onih koji su strateški nositelji kredita koji ne žele platiti. I među dužnicima trebate pomoći siromašnima da otplate kredit. Naravno da se brinem za ljude istinski, ali isto tako ne smijemo uništiti sustav banaka jer ako do toga dođe onda banke neće moći davati kredite gospodarstvu. I na kraju, banke sa velikim zalihama loših kredita ne mogu kreditirati gospodarstvo onako dobro kao banke koji nemaju loših kredita. Ako nešto utječe na profitabilnost banaka, to je upravo velika količina loših kredita. Te su banke slabe, imaju nisku dobit i na kraju krajeva nisu sposobne podupirati gospodarstvo. Ovim socijalnim problemima treba pristupiti drugačije i pri tome ne smije se naštetiti bankovnom sustavu. Ali da, treba riješiti taj socijalni problem. Tu se slažem s vama. Hvala, Marko Valli. Hvala. Evo samo još jedno e, drugo pitanje. Pa na to sam već odgovorio prije. E, slažemo se sa Engleskom bankom u vezi s time da treba izbliza pratiti i mm, biti zabrinut zbog e, povećanja ovakvih dugova i s time pridruženih proizvoda koji se prodaju kako bi se povećao prinos ulaganja. To je teško primijetiti jer to ne generira bankovni sustav, nego to generiraju druge institucije koje nisu banke. Hvala Marko Valli. Želim se nadovezati na pitanje kolege Vjegasa o lošim kreditima, jer kao što znate, nedavno imamo naznake odluka u vezi sa jedinstvenim sustavom e, nadzora, odnosno moja zemlja Italija je zatražila mogućnost da se brže ustupi količina nenaplativih dugova. I to je zapravo sustavni problem postojanje tih loših kredita, ali je pitanje i sustava i konkurentnosti činjenica da je mnogo zemalja imalo priliku koristiti se javnim doprinosima kako bi riješile problem, a Italija je iskoristila manje javnih sredstava za te svrhe. Dakle, ne razumijem kako se ne može ovdje olakšati situacija jer uslijed takve situacije jedna zemlja ne uspjeva se nositi sa tom velikom količinom loših kredita na ovaj način. Dakle, ovakvi napadi, kako ja na to gledam, zapravo ne omogućavaju zdravo rješenje problema, nego također dovodi i do socijalnih poteškoća gdje E, se ljudi ovršuju i gdje imamo načine naplate duga u odnosu na e, nositelje kredita koji nisu baš sasvim prihvatljivi. I e, mene zanima, razgovarali se u odboru i o pitanjima sustavnog rizika, dakle mene zanima da s obzirom na nedavne neravna kretanja u financijskom svijetu i do e, pada cijena dionica. Jesu li e, banke izložene i također e, likvidnim vrijednostima druge i treće razine? Dakle, mene zanima jesu li razgovarali o tom problemu unutar odbora koji je još i značajniji u odnosu na loše kredite i kada ćete izdati priopćenje o ovim instrumentima. Hvala. Zapravo e, ovo pitanje treba uputiti SSM-u i svakako će novi predsjednik biti spreman odgovoriti na ta pitanja na sljedećem saslušanju. No ja ću iznijeti neka opća razmišljenja o ovim pitanjima. Dakle, loše kredite treba riješiti, oni jesu problem, oni oslabljuju bankovni sustav e, i negativno utječu na sposobnost e, banaka da izdaju kredite i to je nesporno. Banke koje imaju loše kredite su slabije od onih koje ih nemaju. No, znači li to da trebamo uništiti bankovni sustav? Naravno da je odgovor na to pitanje ne opet e, tu treba iznaći pravu ravnotežu. Dakle, ne želimo e, da lijek ubije pacijenta ili da e, poluči gore rezultate i ima gore posljedice od bolesti. I zapravo je tu ovaj odbor odigrao važnu ulogu, odnosno u pomaganju svim uključenim stranama da iznađu jedan učinkovit politički put. Treba međutim priznati da e, ti krediti su problemi, da ih treba riješiti. Kada je riječ e, o e, vrijednosnicama druge i treće razine, to je značajan problem. O tome smo razgovarali, ne predviđamo da ćemo uskoro izdati priopćenje o tome koliko znam. Možda SSM razmišlja o izdavanju priopćenja o tome, ali ja nisam upoznat s njihovim namjerama. Hvala. I hvala na spominjanju i uvažavanju uloge ovog odbora. Stefan Gerold. Hvala. Moje prvo pitanje odnosi se na tržište nekretninama u Europskoj uniji. Vi ste već e, se osvrnuli na to pitanje. Cijene nekretnina od predstavljaju razlog za zabrinutost kada je riječ o ocjenjivanju sustavnih e, rizika. E, dakle, u samom središtu krize imamo također i ovaj veliki balon na tržištu nekretnina u SAD-u, zbog toga je Fed pretplavio tržište jeftinim novcem. Vaše izvješće od prije mjesec dana kaže da su cijene nekretnina u raznim zemljama članicama precijenjene svi znamo da postoji očita korelacija sa e, kamatnom politikom koju provodi ESB i svi se slažemo s time da jedna e, implozija ovakvog mjehura poput one u SAD-u na našem tržištu predstavlja sustavni rizik. Imam dva pitanja. Koliko visok mora biti rast tih cijena prije nego što se prepozna kao sustavni rizik i hoće li SRB ocjenjivati e, kretanja na e, tržištu nekretnina i ako ocijenite to dovoljno opasnim, koje ćete instrumente u tom smislu primijeniti? Budući da se ne slažem s vašom e, tvrdnjom da je uzrok problema bilo preplavljivanje tržišta jeftinim novcem od strane Feda, tako da vas neće iznenaditi činjenica da smatram da bi trebalo promijeniti kamatne stope zato jer su cijene nekretnina previsoke. To nije prava mjera. Ako imate takva kretanja na jednom tržištu, zapravo eh, tržište stambenim nekretninama zapravo obilježi takve prekomjerne cijene samo u nekim gradovima i u nekim dijelovima europodručja, iako vidimo zapravo da e, cijene nekretnina bilježe veći rast nego prije i zapravo smo zamijetili da dolazi i do pojačanog e, kreditiranja, dakle do otvaranja novih e, kredita i vidimo da oni dobivaju na zamahu. No, kada je riječ o ne više e, razini e, stambenih nekretnina to e, naročito vrijedi. No, zapravo tu se treba primijeniti makrobonitetna politika, a ne monetarna politika, jer ako drugčije postupimo, to bi značilo da izlazimo van okvira našeg mandata, dakle da se koristimo monetarnom politikom za stabilnost cijena i da oporavljamo E, europodručje i da ostvarujemo svoje ciljeve, no nećemo riješiti problem jednog e, ako želimo e, riješiti problem jednog sektora, koristimo se makrobonitetnim politikama. I mi smo izdavali upozorenja nizu zemalja članica i u europodručju i u cijeloj Europskoj uniji jer smo smatrali zapravo da je dolazilo do tih bjehura e, na tržištu nekretnina. Hvala predsjedniče. Kao predsjednik e, SRB-a željela bih e, dobiti vaš mandat koji je dobila ta komisija vezano za revidiranje upravljanja SRB-a. Postoji tu jedno mišljenje koje sam ja branila, ali koje nije usvojeno i voljela bih dobiti vašu procjenu, vašu evaluaciju, jer cijela ova rasprava je započela e, s evaluacijom rada SRB-a, ovlastima SRB-a, politikom SRB-a i tako dalje. I o komunikaciji koju smo imali i koju smo vodili, stekla sam dojam da bismo jednostavno trebali krenuti u jednu novu etapu kako bi studije koje su jako korisne ESRB-a ne ostanu puki akademski dokumenti, već utječu na stvarnost politika koje se donose, te na osvješćivanje o makroekonomskim rizicima. Dakle, u tom smislu, kako vi vidite razvoj dobrog upravljanja i dobrog E, dobrog korištenja te mogućnosti koje se otvara. Drugo pitanje vezano je za nešto o čemu ste već govorili, a to je rizik koji ste vrlo jasno identificirali i govorili o njemu tijekom e, našeg prethodnog razgovora. Radi se o riziku komercijalnih nekretnina. E, tu ste koristili jako ostre, oštre riječi. A i malo prije ste se nadovezali na to. Koje su vaše konkretne preporuke u ovom području? Bili je Evropska unija trebala e, pokrenuti neku inicijativu u zakonodavnom smislu? E, je li potrebno da se G7 ili G20 pozabave tim pitanjem? Jer e, vi ste dosta upozoravajuće e, govorili o, tom, o, o tome i o rizicima koji prijete tom sektoru, a samim time i europskoj ekonomiji. Dakle, željeli bismo saznati imate li vi neka konkretna stajališta, odnosno konkretne preporuke o tome kako izaći iz te stupice. Uh, on, on the što se tiče prvog pitanja, cijela ova rasprava započela je sa percepcijom da SRB djeluje u, u kontekstu sukoba interesa zato što ne govori o rizicima koje bi za financijsku stabilnost proizvele niske kamatne stope i kako bi SRB stavili u poziciju kojoj neće biti sukobe interesa da treba promijeniti upravu e SRB-a. Naravno to nije istina. E SRB je uočio potencijalne rizike za financijsku stabilnost koje dolaze od niskih kamatnih stopa. Nije točno da je, e, da Europska e, središnja banka u sukobu interesa vizavi srba a Jer kao što smo rekli, ESB je, je ESB ima samo dva glasa od 37 glasova u vijeću u upravi ESRB-a. Dakle, dijagnoza, ako smijem reći, je pogrešna. Dakle, nema tu nikakvog sukoba interesa. Dakle, posljedica toga da slijedimo ovu logiku bila bi da mijenjamo upravu ESRB-a i smanjujemo njezine kapacitete. Odnosno, ESRB bi bio manje sposoban ostvarivati rezultate koje proizlaze iz njegova mandata. Ne više, nego manje sposoban. I glas ESRB-a ako se neki prijedlozi usvoje, bio bi dakle taj glas SRB-a još a, još slabiji i slabije i, i, teže bi dolazio do vas kada SRB ne bi govorio o pitanjima makro, makrobonitetnim pitanjima i o financijskoj stabilnosti. Dakle, smatram da se ova rasprava treba nastaviti. Osim toga, želim reći da je SRB u potpunosti na raspolaganju u potpunosti na raspolaganju vama, spreman je prihvatiti vaše preporuke, slijediti vaše preporuke i spreman je naravno unijeti poboljšanje u svim područjima gdje je to potrebno, ali mijenjanje načina upravljanja e SRBA a nije pravi odgovor. Što se tiče rizika vezanih za komercijalne nekretnine, ključni problem je to što se taj rizik povećava. Ali glavni igrač ovdje nije bankarski sustav, nego nebankarski sustav. I stajališta ESRB-a kojim traži da se proširi opseg makroponitentne politike na nebankarski sustav je tu. Dakle, mi smo uvijek smatrali da je potrebno, ali da ako je potrebno proširiti, ako je potrebno donijeti zakonodavne, zakonodavne akte kako bismo uključili druge financijske aktere i institucije onkraj bankarskog sustava u dakle, perimetar makrobonitetne politike, to bi bilo dobro. Dakle, u ovom trenutku jasno su uočeni rizici, ali još uvijek ne znamo što učiniti. Dakle, neka makrobonitetna tijela jednostavno nemaju, uočavaju te rizike, ali ne mogu ništa učiniti jer ne raspolažu, ne raspolažu instrumentima. Hvala lijepo na ovom jako važnom odgovoru. Time zaključujemo i drugi dio današnjeg sastanka. Zahvaljujem svima. Zahvaljujem vam na ovom vrlo zanimljivom monetarnom dijalogu i dijalogu sa SRB-om i na vrlo bliskoj suradnji sa Europskim parlamentom u interesu Europske unije. Hvala lijepo.